Mislim da nemate nikakvih prigovora na usvajanje dnevnog e, reda. U tom slučaju možemo preći na odobrenje zapisnika sa prethodnih sjednica. Imali nekog prigovora? Ne, onda se e, zapisnik usvaja. Imamo nekoliko priopćenja. Najprije što se tiče e, pregovora i trijaloga o mehanizmu za povezivanje Europe, taj trijalog je zaključen 7. ožujka. Došlo je do sporazuma između parlamenta i vijeća. Radi se o tekstu koji je e, odobren od strane vijeća i za koji očekujemo e, za koji smo očekivali zapravo potvrdu 19. ožujka. Želimo se zahvaliti gospodinu Marinesku, gospodinu Teliška i gospodinu Virkunenu koji su radili na ovim pregovorima. Mislim da su pregovarali u dobrim uvjetima. U svakom slučaju znate da ćemo se o brojkama svim dogovoriti kasnije, kao što je to uvijek slučaj kada se radi o ovakvim dosjejima, ali u svakom slučaju mislim da sada imamo jedan dobar e, operativan dogovor. E, na Odborima ITRE i TRAN će se o tome glasati 25 ožujka kako bi se onda moglo e, o tom izvješću glasati i na plenarnoj sjednici i time ćemo zaključiti rad na ovom vrlo važnom mehanizmu za Europu. Prije nego što počnemo naše saslušanje o ulozi unutarnjih plovnih putova, želimo ovdje pozdraviti jednu e, skupinu E, naših prijatelja, posjetitelja koji dolaze iz Njemačke. E, možda Peter može reći nekoliko riječi kako bi ih pozdravio. Evo, drage prijatelje, dobar dan. Mi smo prošli kroz Hessen, ali zapravo dolazimo iz Saske Tiringe i jako nam je drago da smo se ovdje okupili i da smo među vama. Naravno, dobrodošli ste na ovom sastanku, ali isto tako želimo pozdraviti i gospodina Kristvirda Čepea koji je predsjednik udruge za e, putnike u javnom prevozu u Berlinu, kao i e, gospođu Ute Bobler e, koji su ovdje došli na poziv našeg bivšeg predsjednika gospodina Kramera. Mislim da ste svi pred sobom mogli pronaći ovo izvješće aktivnosti odbora e, TRAN E, od nekih 160 e, stranica. Tu možete vidjeti koliko vrijedno smo svi e, radili. Želim se zahvaliti tajništvu koje je pripremilo ovo izvješće o našem radu. To izvješće nije bilo lako pripremiti, ali ono je jako važno za nas i to će omogućiti svim našim zastupnicima da objasne svojim biračima u ovoj izbornoj kampanji ono što se radi na ovom odboru i možemo možemo im na učinkovit način pokazati da e, radimo u njihovu korist. Zapravo rad ovog odbora ima za cilj poboljšati e, pristup e, prevozu svih naših građana. Također želim zahvaliti političkim savjetnicima, asistentima i svom drugom administrativnom osoblju koje nam je pomoglo u radu u proteklih pet godina, dakle u ovom posljednjem e, mandatu. E, imat ćete i digitalnu kopiju ovog izvješća na web stranici e, našeg odbora već sutra. A sada ćemo preći na temu kojom ćemo se baviti danas poslije podne. To je tema koja je meni dosta draga. Radi se o ulozi unutarnjih plovnih putova u intermodalnom prijevozu. Kao što znate, E, bijela knjiga iz 2011. godine glede mape puta za jedinstveni europski prometni prostor je zacrtalo da do 2030. godine 30% e, prevoza robe putem cesti se prebaci na druge načine prevoza, naročito da se prebaci na plovne putove, a iako će određena količina biti prebačena i prema željeznicama e, svakako će plovni putevi igrati vrlo važnu ulogu ovdje jer do 2050. godine će 50% prevoza robe e, koji se sada odvija putem cesti se prebaciti na druge načine prevoza. E, mi smo dosta radili na svim ovim pitanjima i znamo da su neke zemlje naprednije od drugih. Evo pozdravljam ovdje kolege iz Nizozemske, gospodina Van der i e, druge koji e, su već dostigli, možda čak i prestigli onaj cilj za 2030. godinu, a možda čak i 2050. I znamo da taj prenos ka plovnim putovima predstavlja ogromne prednosti ne samo zbog ekoloških prednosti već isto tako zbog e, učinkovitosti u prijevozu kao i u e, logističkim određenim pitanjima. Dakle, ovi plovni putovi predstavljaju ogroman potencijal, između ostalog i potencijal e, poboljšanja, naročito poboljšanja glede pitanja motorizacije. Tu naravno trebamo e, spomenuti i da će se možda preći sa dizela na druge vrste goriva. O tome ćemo svemu govoriti vjerovatno danas. Ovdje imamo sa nama četiri stručnjaka. E, gospođa Karin Šeper koja dolazi iz eh, Inland Navigation Europe, gospodin Piotr Durajček koji dolazi sa sveučilišta u Češćinu, eh, gospodin eh, Fiorito iz Europske federacije za unutarnje luke i gospodin Erik Schulz koji će također uzeti riječ. Svi ćete imati po šest minuta na raspolaganju. Kao što vidite to je dosta precizno. Najprije ću e, dati riječ e, gospođi e, Karin Kopčinka. Imate šest minuta na raspolaganju. Hvala najljepša dame i gospodo i hvala gospodine predsjedavajući što ste mi dali riječ. E, evo, iznimno ću se pokušati držati vremena, obično mi to ne ide za rukom kada govorim na ovom odboru, ali na samom početku se želim zahvaliti ovom odboru što je organiziralo ovo saslušanje i želim se zahvaliti što ste u proteklih pet godina doista posvetili dosta pažnje ovom važnom sektoru. Ovo je sektor za kojeg svi znamo koliko je važan, ali e, ne priznajemo svaki put tu njegovu stvarnu važnost i zato se želim zahvaliti odboru TRAN koji želi e, razmotriti sve potencijale ovog sektora. Na samom početku se želim zahvaliti što ste izglasali i rezoluciju e, koji se tiče okvira za podupiranje unutarnjih plovnih putova, a isto tako i na vašim pozivima za financijskim potporama za provedbu programa. Također želim poduprijeti zaključke e, izvješća o e, digitalnim plovnim putovima koje je ovaj odbor usvojio prošle godine. Vrlo je pozitivno vidjeti da u posljednjih pet godina e, ovaj odbor TRAN je svaki put priznavao važnost unutarnjih plovnih putova. Na samom početku ste rekli da postoji određeni učinak e, unutarnjih plovnih putova na e, političke ciljeve Europske unije, bilo da se radi o klimatskim ciljevima ili smanjenju zagušenosti ili razvojem intermodalnosti. Mislim da e, svaki put kada smo razgovarali o bilo kojoj temi na ovom odboru, na primjer digitalizacija, inovacija, socijalni aspekti, svaki put smo se osvrtali i na ovu temu unutarnjih plovnih putova jer smo znali da ono što se događa u ovom sektoru se e, odražava na sve druge europske politike koje su povezane uz prijevoz, ali isto tako i druge e, aspekte. Također znamo da je komisija e, iskazala potporu za ovaj sektor u više navrata i to na vrlo izravan način i ono što je još uvijek na stolu za sad o ovim pitanjima je e, provedba direktive o tehničkim standardima i profesionalnim kvalifikacijama. To je također jedno područje kojim se bavio odbor TRAN i vi ste nam pomogli da zaključimo rad na direktivi o e, profesionalnim kvalifikacijama i želim se zahvaliti ovdje izvjestiteljici koja nam je omogućila da deblokiramo pregovore o ovom vrlo važnom zakonodavnom aktu. Također moramo provesti i e, projekte za intermodalni prijevoz e, i moramo vidjeti na koji način e, izvršiti bolju digitalizaciju ovog sektora kako bismo imali bolju logistiku. E, i također postavlja se pitanje ozelenjivanja ovog sektora. Mislim da je to ogroman izazov koji je pred nama i vjerojatno će naši govornici o tome govoriti. Danas trebamo vidjeti na koji način ova flota plovnih putova može postati još zelenija i na koji način nam može pomoći da odgovorimo na izazove koji su pred nama glede okoliša. Također trebamo nastaviti raditi i na e, završetku TNT e, mreže. Trebamo nastaviti i poboljšavati infrastrukturu za unutarnje plovne putove i Europski parlament je zatražio da se ojača financijska potpora za e, plovne puteve u okviru CEFA i obzor i u komisiji smo to vrlo ozbiljno shvatili te smo dali dva predloga za to koja su sada u fazi finaliziranja E, Europski parlament će biti o tome obavišten uskoro i to će sigurno imati velike koristi za cijeli ovaj sektor, naročito što se tiče povećanja financiranja za infrastrukturu unutarnjih plovnih putova u okviru instrumenta za povezivanje Europe. Vjerujem da iako za sad ne postoje neke političke obveze, e, Tran će zatražiti od nas da nastavimo raditi na ovim vrlo važnim pitanjima. Stručna skupina na JADES koju je uspostavila Europska komisija je već počela razmišljati i analizirati o kontekstu rezolucije Europskog parlamenta E, i e, već je izradila radni program za to. Također cijenimo i to što ste nam omogućili da se, razgovaramo sa predstavnicima ovog sektora danas. Mi ćemo vrlo pažljivo saslušati sve ono što oni imaju za reći i saslušat ćemo koja pitanja će postaviti zastupnici ovog parlamenta kako bismo to također mogli uključiti u našu analizu i uvrstiti to u e, politiku Europske komisije glede unutarnjih plovnih puteva. Hvala. Hvala. Pa sjajno, sjajno. Hvala vam na ovom e, lijepom e, izlaganju. Sada ću bez daljnjeg odlaganja predati riječ gospođi Dešeper koja je ravnateljica Inland Navigation Europe. Hvala. Poštovani zastupnici, uvijek mi je veliko zadovoljstvo biti u ovom domu i govoriti o unutarnjim plovnim putovima svaki put kada se radi o kritičnim situacijama moramo biti na kritičan način konstruktivni i mislim da moramo raditi svi zajedno na izradi politika za unutarnje plovne puteve. Ja ću vam danas dati neke e, primjere održivih e, intermodalnih e, intermodalnih plovnih putova. Reći ću vam koje projekte pripremamo za budućnost i dati još neke detalje. Mi znamo da u pred nama stoje još određene neizvjesnosti, ali isto tako i određeni izazovi. Ti izazovi su nam zajednički i zato moramo se potruditi da naši gradovi dubu, budu pristupačni sa visokom kvalitetnom života. Moramo raditi na dekarbonizaciji prometa. To je jako važno za budućnost e, naše djece. E, unutarnji plovni putovi moraju biti jednostavniji za korištenje u intermodalnom prevozu i e, moramo sve učiniti kako bi se izborili sa klimatskim promjenama u sektoru prometa. Mi moramo imati e, zdrave gradove koji će također biti pristupačni. E, od veliki gradovi su uglavnom izgrađeni u blizini e, plovnih putova i znamo da još uvijek se na nekim od njih odvija trgovina. Zato radimo na određenim projektima koristeći čista plovila, čiste također i plovne autobuse e, i ali još dosta toga treba uraditi na ovom području, za to nam je potrebno E, imati više prostora u gradovima, a u gradovima prostora ima još malo, pa zato moramo vidjeti na koji način prilagoditi naše potrebe potrebama gradova. Što se tiče e, nultih e, emisija, imamo već određena plovila koja ispuštaju nula emisija, koja funkcioniraju uz energiju vode i koristeć, imamo također prve e, vjetrenjače koje su izrađene u blizini plovnih putova, ali također stoje pred nama i neki izazovi. Mi moramo pokušati smanjiti cijenu ovih projekata i ovih tehnologija. To moraju također biti i tehnologije koje će imati e, veći domet nego što je to slučaj sada i također to moramo povezati sa programima Obzor i e, instrumentom za povezivanje Europe, instrument CEF. E, kako bismo olakšali korištenje unutarnjih plovnih putova, moramo se osvrnuti na digitalizaciju koja je jako važna i kako bismo mogli integrirati e, plovne putove u e, intermodalni prevoz. Zato za sad radimo na E, ažuriranju novih potreba, ali moramo vidjeti i što je s revizijom određenih e, direktiva kao što je direktiva o informacijama u unutarnjim plovnim putovima. E, također radimo i na prvim pilot e, projektima za autonomnu plovidbu. E, imamo i vodene dronove. Naš cilj je da to povežemo sa intermodalnim prevozom, da sve to bude međusobno povezano E, to je jako važno za cijelu digitalizaciju ovog sektora, ali se treba učiniti još toga u okviru programa CEF i u okviru, programa Obzor. Također nam trebaju novi standardi e, za e, odgovornost u ovom području, za obuku i tako dalje. Zatim, nešto što je jako važno, svi se sjećate kakve, kakva je bila razina vode prošle prošlog ljeta, ali isto tako se sjećate i poplava koje su e, zahvatile e, Italiju i neke druge zemlje. To je nešto što je utjecalo na cijeli e, sektor prometa, ali i na živote određenih ljudi. Mi vrlo dobro znamo da prema statističkim podacima ovo su situacije koje nisu tako iznimne i da će do njih dolaziti sve češće i češće. Zato moramo raditi na multifunkcionalnim e, projektima, trebamo e, raditi na tome da imamo fluidne e, fluidan promet plovnim putovima, ali također trebamo raditi na pitanju bioraznolikosti, kvaliteti vode, količini vode koja je važna i za industriju i za poljoprivredu, a i na svemu tome radimo i u okviru regionalnog razvoja. Dakle, to je međusektorski rad na svim ovim projektima. Ne možemo odvojno gledati na svaki od ovih elemenata. I jako je važno kada na razini Europske unije radimo na tome, radimo preko granično i i e, u različitim sektorima istovremeno kako bismo mogli osjetiti tu više višestruku korist. Dakle, mi zaista želimo e, imati e, unutarnje plovne putove koje će biti otporni na buduće izazove, zato e, želimo imati 50% maksimalne stope sufinanciranja u okviru CEF2. To je nešto što će nam omogućiti da unutarnji plovni putovi budu spremni za korištenje u budućnosti, da budu otporni na klimatske promjene i želimo se zahvaliti na rezoluciji na JADES kojem se poziva na novi program, a što se tiče obzora e, želimo zadržati i e, element mobilnosti u ovom paketu jer je to važno za druge sektore koji su povezani sa ovim i trebamo također raditi na pitanju inovacija. Hvala, gospođo Dešeper. Sada predajem riječ gospodinu Durajčiku koji e, nam dolazi sa sveučilišta iz Čečina. Izvolite. Hvala vam. Htio bih e, prije svega naglasiti da ovaj način prijevoza ima svoju budućnost i da je vrlo inovativan način e, prijevoza. Kada govorite o inovaciji, onda vam zasigurno pada na pamet riječni informacijski servis s kojim smo započeli raditi prije desetak godina. Međutim, ovo također podrazumijeva i digitalizaciju dokumenta. Primjerice, podatke o plovilima, njihove karakteristike, ali karakteristike plovnih putova. To se sve tiče budućnosti i na koji način se organiziraju stvari, dakle u suradnji sa tvrtkama i u administraciji. rekao bih nekoliko riječi o riječnom informacijskom servisu. Jedan od prvih e, servisa koji smo pružali vezan uz e, navigaciju. Riječ je o instrumentu dakle, koji omogućava upravljanje e, plovidbom unutarnjim plovnim putevima. Dakle, omogućava se sigurnost plovidbe i omogućava veća učinkovitost ovog načina prijevoza. Ono se provodi od 2005. nakon što je donesen dokument Europskog parlamenta kojim se obvezuje svaka zemlja Europske unije da uvede taj sustav kada raspolaže vodama klase 4 ili više. On je također važan zato što tamo nalazimo sve informacije za brodovlasnike, za skipere, jedna od četiri ključne, četiri ključne karakteristike, dakle RISA, riječnog informacijskog servisa, jest e, bolji operativni mod. Ovdje možete vidjeti da ih e, navodim e, četiri. Za nas je najvažniji ovaj VTT, dakle praćenje brodova. Drugi su obavijesti skiperima, dakle informacije o stanju voda, vodnih putova, potom elektroničke navigacijske karte, dakle najnoviji podaci o stanju dakle u vodi, prometu i na koncu ERI, dakle izvješćivanje e, u elektronskom obliku, dakle Riječ je o optimizaciji upotrebe infrastrukture. Kada govorim o risu, onda možemo reći da nam ono omogućava bolje upravljanje infrastrukturom, da se osigurava dakle sigurnost prometa na unutarnjim plovnim putevima. ali RIS nije jedini alat kojim omogućavamo bolju učinkovitost korištenja unutarnjih plovnih puteva. Imamo tu nove digitalne alate koji se razvijaju. Ovdje su navedeni neki od njih. Riječ je o europskim projektima kojima se stvaraju nove baze e, podataka, dakle podaci o posadi, o brodovima, dnevnici brodova, dakle dnevnici servisa. Svi ovi digitalni alati trebali bi omogućiti bolje upravljanje i jeftinije upravljanje. To će dakle ubrzati postupke. Kada već govorimo o inovaciji, onda to podrazumijeva E, inovaciju plovila, dakle zeleniju flotu i kakva je budućnost flote. Dakle, riječ je o gradnji brodova, riječ je i o autonomnim brodovima. Na tome se radi. Tu su neki projekti koji su u pilot fazi možete vidjeti da je u srednjoročnom razdoblju moguće ostvariti te projekte. Tu su i izazovi vezani uz budućnost unutarnjih plovnih puteva, prije svega mislim na starenje infrastrukture, i uvjete za navigaciju. Također mislimo na digitalizaciju infrastrukture i na ozelenjivanje flote. Smatramo da je to jako važno. To ne znači samo smanjiti emisije CO2, već znači smanjiti i razinu buke. To se također tiče razvoja dakle, budućih brodova koji neće biti samo zeleni već raspolagati dakle, određenim digitalnim rješenjima, automatizacijom. I to je sve s moje strane vezano uz inovaciju unutarnjih plovnih puteva. Hvala najljepša. Gospodine Durajščika, sada predajem riječ gospodinu Turiju Fioritiju koji će govoriti u ime Europske federacije za unutarnje luke. Hvala vam. Hvala vam gospodine Rike, hvala odboru. Hvala vam na pozivu. Predstavljam više od 200 unutarnjih luka Čujete li me? Pita govornik. Dakle, naše luke možete naći duž vodenih e, putova. Ja ću vam reći nekoliko riječi o našoj ulozi u ovoj vrsti prijevoza. Dakle, mi povezujemo unutarnje e, plovne puteve sa drugim vrstama prometa. To znači, dakle, veću učinkovitost e, i zeleni prijevoz roba. Ovdje imam jedan primjer, dakle to je luka liježe, riječ je o velikoj multimodalnoj luci gdje vidite njezin presjek. I to je dobar e, primjer mrežne luke. Kada govorimo o ovom tipu luka, onda moramo pogledati cijelu mrežu luka, a ne jednu pojedinačnu. Dakle, ovdje vidite da je riječ o objedinjavanju tri luke, dakle Rotterdam, Rotterdam, Antwerpen i Dunkirk, dakle ovo obuhvaća tri vrste prijevoza, među njima je cestovni prijevoz i željeznički prijevoz i orijentiran na tri različita tržišta i stoga je to zanimljivo tvrtkama. To omogućuje dakle konsolidaciju prijevoza robe, veću učinkovitost, Istovremeno blizu je zračna luka u Liježu Dakle, osma najveća teretna luka u Europi. Možda to je jedina unutarnja luka dakle, koja ima kvadrimodalne mogućnosti. Ovdje također vidite rast broja kontejnera na grafičkom prikazu. To je najučinkovitiji način prijevoza, dakle multimodalnom prijevozu. Još jedan primjer unutarnjih luka, unutar naše mreže jesu rijeke. Dakle, ovdje imamo četiri primjera gdje vidite primjer je sa rijeke Rajne. Dakle, riječ je o suradnji dakle, sa tvrtkama koji se nalaze u području. Tu su novi multimodalni e, multimodalni dakle sistemi koji se grade uzduž rijeke. Pogledajte potom situaciju u Dunavu. Uskoro ćemo pokrenuti tu jednu novu inicijativu luka. Brojne luke tu e, rade zajedno da bi vidjeli kako mogu povećati dakle multimodalni prijevoz. Ovdje je izazov nedostatak veza sa lukama, dakle nisu sve luke povezane sa istim željezničkim pravcima a potom nije uvijek moguće omogućiti plovibu e, Dunavom i to onda ne omogućuje privlačenje novih klijenata. Se mora pronaći način da se pojednostave dakle, elektronsko izvješćivanje, navigacija i sa s tim povezani problemi. Jedini način da ove luke procvjetaju jest e, da rade zajedno. To je ono čime se bavimo danas i sada ću reći nekoliko riječi o budućnosti. Digitalizacija već je danas e, spomenuta. To je jedna od najvažnijih stvari kojom se bavimo. Imam ovdje projekt Port Forward, on obuhvaća dakle više luka. Ja ću se baviti lukom Magdeburg, gdje imate sustav upravljanja dakle, teretom u luci. Se prikupljaju se podaci vezani uz kontejnere, to omogućava brzo planiranje unutar luke i na multimodalnoj razini. RPIS. To je dakle jedna, jedna inačica sustava dakle riječnog informacijskog servisa. Imamo ovdje kartu od Ludwigshafena pa sve do Bazela gdje vidite sve podatke vezane uz promet kontejnerima na ovom dijelu rijeke Rajne. Tu možete vidjeti dakle onda podatke koji se tiču brodova, dakle borba protiv gustog prometa, traženje najpovoljnijeg eh, multimodalnog načina prometa robe. Tvrtke koriste ove podatke da bi isplanirale eh, svoje aktivnosti na pojedinom terminalu. Dakle, primjerice znate da brod dolazi u luku, on je već zatražio dakle, pristanak i već eh, kamion može biti spreman, dakle ne mora tamo stajati i čekati, što se nekada zna događati. Dakle, ovdje su još neki naši planovi dakle, iz naše mreže. To je ova inicijativa Belt Road, dakle povezivanje Kine i Europe kroz središnju Aziju. Dakle, to nam omogućava prihvat tereta i njegovo razmještanje dakle u pravcu Kina, ali i Rusije i drugih tržišta koji su u tom dijelu svijeta. To nam omogućava bolju učinkovitost, utječe na održivost, to je za sad tek mali dio držišta i očekujemo da će doći do njegovog rasta tijekom idućih godina. Tu su dakle Lyon, Mannheim, Liježi i druge luke. I na koncu ono na čemu treba dakle poraditi da bi se razvijao ovaj, ovaj oblik prijevoza. Prije svega dakle ruke, luke moraju biti povezane. To često zahtjeva potporu lokalnih odnosno nacionalnih vlasti. Nadalje svi moramo dakle početi promišljati kroz dakle prizmu mreže povezanosti gledamo jedan modalitet e, i njegovu vezu sa svim drugim oblicima prijevoza. Ja sam e, jako zadovoljan dakle, inicijativom CEFA, dakle, instrumenta povezivanja Europe i treba se osigurati dakle, plovnost duž cijelog Dunavera. Ukoliko to nije tako, onda je teško dostaviti dakle, robu klijentima i nismo interesantni. Za nas je najvažnija direktiva o kombiniranom e, prijevozu, podupiremo stajalište parlamenta. Zadovoljni smo dakle radom koji se tu odradio parlament ali i komisija, međutim obrino nas posljednje događanje, posljednji razvoj događaja kako koji dolazi iz vijeća. Hvala lijepa. Merci, euh, Hvala najljepša. Sada predim riječ gospodinu Šulcu. Izvolite. Hvala vam. Hvala vam, dame i gospodo. Ispričavam se što kasnim, a promet mi baš nije išao na ruku. Dakle, uspješna, učinkovita sučelja između različitih oblika prijevoza. Ovdje sam stavio glavne dakle, elemente, kontejneri, rasuti teret, dakle prijevoz e, do e, dakle e, cilja, do destinacije, upravljanje tim teretom i izvanredni prijevoz. Dakle, riječ je o velikim, neobičajenim, dakle, u neobičajenoj robi, dakle, u smislu dimenzija, koja treba, dakle, do, na neki način doći do svog cilja. To je nešto što postoji, ali se treba razviti. Dakle, izvanredni teret, e, kako se danas prijevozi, uništava ceste, uništava mostove, oni se često trebaju, dakle sve češće trebaju popravljati nakon njihovog prolaska i to je nešto što se treba uzeti u obzir kako bi se ova vrsta tereta dakle prevozila unutarnjim plovnim putevima. Dakle, tu opet dolazimo do glavne dakle, robe koje se prijevozi na ovaj način, a to su kontejneri. Vidimo na Rajni i na drugim rijekama tijekom posljednjih e, godina. A tu su dakle logistički lanci koji traže alternative, dakle u slučaju kada ne mogu e, prebaciti kontejnere na brodove koji putuju Rajnom, onda ih oni dakle prebacuju na terminale koji imaju dakle zadovoljavajući vodostaj, tamo ih prebacuju dakle na kamione kako bi ih prebacili preko brodovito područja gdje je recimo vodostaj nizak i onda ih ponovno prebacuju na brodove. U međuvremenu se ta vrsta tereta može na toj dionici prebaciti i željeznicom. Dakle, glavne rute su, su Sjeverno more, Alpsko područje, Sjeverno more, Mediteran, Rajna, Dunav, tu vidimo dakle već neke e, promjene dakle koje obuhvaćaju korištenje različitih e, vrsta prijevoza, ali sve to još nije dovoljno i to bi se trebalo dodatno razvijati zajedno sa nekim drugim koridorima. Vidjeli smo također što se može dogoditi, dakle željeznička nesreća u Raštatu. Odjednom je dakle E, došlo do e, prekida dakle u logističkim vezama i dakle što su onda bile alternative? Alternativa je bila vratiti se dakle, navigaciji plovnim putevima. I u tom smislu zakonodavac može pomoći, oni već to i rade, mislim pritom na vijeće i na komisiju, ali trebalo bi se mm, dakle, više poraditi na tome da se riječi pretvore u djela. Ono što se još može dogoditi jest prijevoz praznih kontejnera, dakle to na manje udaljenosti. I to se događa u regijama u kojima dolazi do blokada dakle cestovnog prijevoza, mi bi se u tom smislu mogli prevoziti dakle riječnim tokovima. To će smanjiti količinu prometa na cestama, dakle smanjit ćemo emisije, a ovi bi se brodovi, dakle ovi brodovi bi mogli koristiti električne motore, dakle ne bi ispuštali emisije. To, bi, to će se dogoditi tijekom idućih godina, ali stvari se moraju ubrzati. Sad nekoliko riječi o navigaciji, naime predstavljam taj sektor. Potrebno je bolje se povezati, o to je kolega malo čas e, spomenuo, moramo raditi zajedno, primjerice sa željezničkim i cestovnim e, sektorom. Ovaj logistički lanac treba promišljati stvari na multimodalni način. Dakle, moramo zajedno raditi, sinhronizirati se. Ukoliko dođe do zastoja u prometu, onda se sve zaustavlja. Dakle, svima nam je u interesu da to ne bude tako. Dakle, ono što je do sad rečeno o prijevozu roba neću ponavljati. E, većina današnjeg prometa robom zapinje zato što se razmišlja samo u jednom pravcu. Dakle, roba putuje samo cestovnim prometom, a ne uzima se u obzir mogućnost dakle, drugih oblika prijevoza robe. I zato organiziramo susrete, simpozije, smatram da bi se tu trebalo dodatno raditi kada je riječ o multimodalnim rješenjima. U industriji, dakle, navigacije razgovaramo, razmjenjujemo iskustva, ali da li razgovaramo dovoljno sa predstavnicima željeznice i cesta. Znamo također da i oni, da su i oni usmjereni na vlastite probleme. Na koncu spomenuli smo upravljanje dokumentima. Imamo primjere dakle povezivanja platformi drugih e, vrsta prijevoza. Danas je to već spomenuto, ali ono što nije spomenuto jest kombinacija programa dakle koji već e, postoji kao što je LTF. Dakle, a tu je i tu su drugi primjeri dakle digitalizacije koji su nam e, na raspolaganju. Tu postoji velika mogućnost postizanja sinergije i govornik je prekinut. Ispričavam se. Kažem, često e, spominjemo infrastrukturu, a ja bih apelirao da se e, počne, dakle, smjesta raditi na infrastrukturi, da se ne čekaju gužve i zastoju prometu. Često radeći sa administracijom Vidimo dakle usmjerenost na vlastiti sektor, ali trebali bismo više međusobno komunicirati, naročito kada se nešto dogodi, kada se primjerice jedna luka zatvori na duže vrijeme, onda se dakle razmišlja kako organizirati alternativni prijevoz, ali trebamo tu uzeti u obzir što može učiniti željeznica, što može učiniti rijeka. Trebamo više zajednički e, raditi u pronalaženju načina dakle smanjivanja gužvi i ući dakle sa prometom u jednu novu fazu razvoja. Euh, euh, Hvala gospodine Šulce. Sada ćemo čuti e, komentari i pitanja zastupnika. Na samom početku gospodin Wim van der Kamp, imate e, riječ. Molim vas samo da ne prekoračite dvije do tri minute. Gospodine Rike, puno vam hvala. Evo, ovdje vidimo da su pred nama tri govornika iz Nizozemske, tri naše stručnjaka na ovom savjetovanju saslušanju, pa ću stoga i ja prijeći na svoj materinji nizozemski jezik. Dakle, da počnemo sa ovim intermodalnim prometom i prebacivanjem dakle, na druge vrste. Mislim, ova doktrina koju ste nam ovdje spomenuli je stvarno sjajna, međutim, bojim se da u praksi to još uvijek puno premalo koristimo. I sad za razliku od mojih zelenih kolega ne želim ja tu sad nikog provocirati, ali mislim da ne bismo trebali kao oni stalno dogovarati neke nove ciljeve, nego jednostavno trebamo se pobrnuti da doista prebacimo vrstu prije, dio prevoza sa ceste i, i tračnica na unutarnje plovne putove, na riječnu plovidbu. I sad me zanim, jako mi je drago da ste nam ovdje prikazali vašu viziju razvoja unutarnjih plovnih putova, unutarnje plovidbe i jako nam je drago da ste govorili upravo o sučeljima u multimodalnom prometu između, dakle, konkretno ovog riječnog i ostalih vrste e, prometa. A i znamo da je to vrlo vezano za e, ekološke probleme, jer znamo što je bilo i na kopu 21 i generalno koje smo obaveze preuzeli, znamo koliko zapravo opterećenje ekološko lebdi stalno nad svakom vrstom prometa. Zatim, Mislim da je ovdje jako lijepo imati rezoluciju. Lijepo je što smo mi donijeli rezoluciju adekvatnu, ali činjenica je da je komisija ta koja u idućih pet godina e, treba snositi odgovornost i treba taj papir kojeg smo mi donijeli provesti u život, u djelo. Zatim inovacija autonomnih vozila koje sama idu neki put sam čuo da, čuo sam dakle više puta od naših e, brodara i ljudi koji se time bave da su naše flote u Europskoj uniji uglavnom relativno mlade, da su to možda brodovi ne stariji od 20 godina. I to je dosta novo za tu vrstu teretnih brodova. Stoga sad ovo recimo prelazak na novu generaciju, dakle ta silna pregradnja i, i preobličavanje tih brodova da bi postali e, autonomni, to će strašno puno koštati, kao i sve ostalo što se govorilo i o digitalizaciji i ostalom. Ko će to platiti? I sad na kraju još e, predsjedajući rad, tržište rada. Lijepo je da imamo ovdje i jednog stručnjaka iz Poljske, Međutim, vidim da je sve više poljskih radnika na nizozemskim brodovima. Da li su nizozemci jednostavno prejebljeni, prekomotni da idu ploviti i raditi na brodovima ili jednostavno se više ne žele baviti uopće unutarnjom plovidbom, ne znam, ali mislimo da je to vrlo otvoreno tržište. E, međutim, pitanje je kako bi se mogao imidž tog cijelog zvanja i rada u unutarnjoj plovidbi možda popraviti Vidite, kad to usporedim sa drugim e, drugim ugledom drugih pozvanja koja postoje i čak i u prometu, ali i u drugim dijelovima, onda mislim da je unutarnja plovidba jako zapostavljena. Mislim da bi tu trebali puno napraviti i da se tu ti deficiti nadoknade. Ono što je napravljeno, kao što nam je rekao gospodin Fiorito, je sve divno i krasno, ali nije dovoljno. Mislim da moramo na, dosta i provokativno djelovati. Na kraju još poruka komisiji. Digitalizacija kompletnih teretnih listova i cijele dokumentacije. Ja imam dojam da e, Europska komisija smatra to će se to samo od sebe nekako razriješiti jer oni su svoje rekli i sad ćete to samo dogoditi. Međutim, nije. Mislim da se elektronske e, teretni listovi moraju, mora im se puno više pozornosti posvetiti toj implementaciji da se to stvarno i provede i da krenemo u praksi raditi. Gospodin Gospodin hvala. Kao i moj kolega Van den Kamp i ja ću govoriti nizozemski jer eto, kad imamo tu većinu nizozemaca pred nama. Imam više različitih pitanja. Kao prvo da kažem uvodno da se jako veselim i drago mi da smo ovo organizirali jer je to nada sve korisno upravo ova tema. I mislim da je promet na našim rijekama i kanalima, dakle unutarnjim plovnim putovima je strašno važan. Ima silnih prednosti, to je održivo, to je ekološki prijazno i tako dalje i tako dalje. Međutim, postoje tu i ekonomično u krajnjoj liniji, ali postoje tu neke stvari koje bi trebali još popraviti. Mislim da se moramo i tu više usmjeriti na autonomnu plovidbu, jer će i brodovi biti uskoro potpuno autonomni. A zatim problemi koji su vezani za ekologiju i klimatske promjene. Vidite, upravo je suša prošlog ljeta pokazala što se tu može dogoditi kad nema ni vodostaja za plovidbu. Iako imate opet razdoblja kad imate jako, jako visoki vodostaj Dakle, su, kod suše naravno ne mogu ploviti jer se, to smo već vidjeli, i suše kompletno korita, a kod različitih, u različitim razdobljima je opet jako visok vodostaj, što opet može izazvati probleme. Dakle, kako tu regulirati? Međutim, volio bih saznati od naših gostiju koje su njihove vizije, kako, vizije, kako ćemo se sa takvim izazovima, ako hoćete baš vezani za, vezani za klimatske promjene također. Kako ćemo se s tim nositi u budućnosti? Imali oni koju viziju? Zatim imamo različitih e, da kažemo uskih grla i jednostavno nedostaju neke poveznice. Šta tu učiniti? Potom da se pitamo, mislimo i mi da komisija tu treba dati jako važne doprinose, još veće nego do sada. Sa sve većom digitalizacijom i činjenicom da nam, i da nam treba u našim gradovima razviti jednu učinkovitu i održivu logistiku, onda bi moglo biti to i tako da se sada postavlja više zahtjeva e, prema infrastrukturi koje bi trebale ispuniti recimo sve se više, da se sve više teret pakira na palete. A, jer to ima svojih velikih prednosti, ali naravno zato trebamo imati više adekvatnih primjerenih skladišta. Međutim, pitamo se kako će i to izgledati idućih 5 do 10 godina i kako će se onda te tendencije odraziti na izgradnju i stvaranje infrastrukture koja je zato potrebna i koliko će Europa dati novaca za te investicije. Ja, Evo ja moram jako brzo pitati jer moram juriti u drugi odbor na glasanje. Stoga imam samo tri pitanja. Prvo je pitanje da ovako, s obzirom da u vrlo vrućim ljetima mogu vodostaje biti jako nizak, kakav je transport i uopće moguć tada u riječnim plovnim putevima, a da to ne bude opasno. S jedne strane smo svi zato da imamo više prometa u unutarnjim plovnim putevima, s druge strane imamo te jako ograničavajuće faktore kao što je niski vodostaj. Drugo, da li se čini dovoljno da infrastrukturi, da se recimo brodovi mogu otvarati, dizati i tako dalje, da to mogu proći i visoki brodovi sa tri straja kontejnera. I treće, da li su brodovi i luke zaista biti tako opremljene da je moguća digitalna komunikacija e, glede svakog tereta. Evo ja moram sada juriti, međutim moja savjetnica će primiti odgovore i zabilješiti. Hvala gospodin Kramer. Gospodin Kramer. Hvala i ja bih želio zahvaliti našim referentima na svemu prezentacijama, a htio sam već i pitat, eh, htio sam odgovoriti ovo što je Vim pitao kako su zeleni prema unutarnjim plovidbi. Mi jesmo za to kao zeleni, ali po dva uvjeta, da se emisije snize i drugo da se brodovi prilagode rijekama, a ne obrnuta. Moramo naučiti svoju lekciju iz prošlosti. Ja vam mogu reći da sam se prije 35 godine sam od Ingolstata do Crnog mora e, veslao po Dunavu i svakih 10 minuta sam morao recimo okretati svoj brod kako bi bio u pravom, pod pravim kutom prema valovima od velike su veliki brodovi izazvali. Nedavno sam od Dunava, uz Dunav vozio biciklom istu tu turu i vidio sam samo tri velika broda u međuvremenu. Dakle, drugim riječima nije da mi imamo premalo infrastrukture, nego se puno premalo čini da se i ono što imamo iskoristi. A onda smo jako puno grešaka napravili u prošlosti. U Njemačkoj su govorili kad se izgradi kanal Rajna Majna Dunav, onda će sve biti savršeno. Međutim, onda je došao ministar prometa Folkert je rekao to je najveća glupost koju smo mi napravili otkad je izgrađen toranj u Babilonu. I sad zašto se to događalo? Zato što se tu ništa nije dogodilo de facto. Samo se ubacio novac ogroman, investiralo u infrastrukturu, tu je naravno građevinski lobby puno zaradio, ali ništa za samo e, unutarnje e, plovne pute, odnosno konkretno za brodare tu. Vidite, moglo se to i puno jeftinije i puno pametnije napraviti. Slično je bilo isto tako nakon ujedinjenja Njemačke, to je bio takozvani projekt broj 17, to je bio vodeni put od Berlina do Hanofera. Paralel sa novom željezničkom trak, e, tračnicama i paralelno sa novom autocestom. I sad oni tu grada još dodatne treći e, vodeni put unutarnjih plovnih puteva, paralelno s tim. Ja sam rekao opet nova glupost ko Bor Toranj Babilonske. Ali vidite, 10-20 godina je trebalo i novci su se davali i tu se vodila jedna diskusija dok se nisu odrekli tog projekta što je i dobro bilo. Međutim, puno je toga izgubljeno. I sad se pitanje kako ćemo mi našu unutarnju plovidbu učiniti privlačnijom. Neke stvari ste i sami rekli. Evo recimo, tu sad imate neke trajekte koje imaju nultu stopu štetnih emisija. Divno krasno, vi ste na obali digli različite, da kažemo, vjetroparkove u malome kako bi stalno tim dobivali struju i pogonsko sredstvo za te trajekte. To je sjajno. I onda ste govorili o tome kako će digitalizacija važnu ulogu. Međutim, ne smijemo zaboraviti da je u Europi 80% teretnog prometa koji ide teretnog, e, da kažemo, prijevoza koji ide po riješnom putu ide na preko Rajna. I sad onda je to naravno jako osjetljivo ako nam ljeti dođe ta užasna e, suša, onda nam padne vodostaje, pitanje što to može ploviti, a to nam je direktna, ako hoćete, poveznica i do oceana Atlantskog preko Sjevernog mora i ostalo. I e, prema tome, moramo imam, onu infrastrukturu koju imamo bolje iskoristiti. Mogu vam reći da se u Njemačkoj maksimalno 30% postojećih unutarnjih plovnih puteva koristi, znači imamo još 70% rezerve. Znači treba, ali to ništa ne znači, nego oni stalno traže nove velike projekte, grade, grade, grade, investiraju, investiraju, investiraju, a de facto ne koriste ono što već imaju i to nije dobro. Naravno ima primjera koje ste vi ovdje naveli koji su pozitivni i naravno da je jasno i dobro da se ide na multimodalnost. Međutim, da kažem još nešto, potrebno nam je jača konkurencija jer ako je na cesti sve tako jeftino, a na tračnicama sve tako skupo, onda je jasno kud će ljudi i zašto će se odlučivati. Zatim, treba različite interese tu nekako povezati, jer ne smije, moramo kombinirano sve razmatrati i uvijek kombinirano gledati. A za to da bi ušla u taj izvor i bila konkurentna, mora unutarnja plovidba puno više napraviti. Gospodin Zotovski, dvije, tri minute. Hvala gospodine predsjedavajući. nie jest tak, że ci polscy pracownicy pojawiają się. Moram samo odgovoriti na ovo što je rekao gospodin Van de Kamp. E, Poljaci ne dolaze u Belgiju i Nizozemsku zato što su lijeni, odnosno zato što su e, nizozemci, na primjer, lijeni. Ne, već e, prije 40 godina u Poljskoj smo odustali od unutarnjih plovnih putova. Od 70. godina negdje e, smo počeli zanemarivati infrastrukturu, ali istovremeno u Polskoj imamo jako dobre škole za plovne putove, što znači da imamo ljude s diplomama koje izlaze iz tih škola, ali taj posao ne mogu raditi u Poljskoj, zato što je infrastruktura stara i zato što mi više ju i ne koristimo. Ali od prije četiri godine poljska vlada je odlučila ponovno staviti naglasak na ovaj način prijevoza. U mom gradu, na primjer, postoji e, jedna velika poljska rijeka koja sve do ušća u kojem se može ploviti sve skoro pa do ušća što znači da se njome može ploviti bez nekih velikih ulaganja. Naravno, kada bismo uložili nešto novca, situacija bi bila još bolja. Također imamo i e, kanal Bedgošć koji se e, povezuje sa ovom rijekom i sam, sama e, zemljopisna situacija ovog područja je takva da bi se tu mogla izgraditi jedna multimodalna e, luka koja bi mogla služiti kao prva luka e, za, za Baltik i ne znam što o tome misli gospodin Dureček, što on misli o toj perspektivi, misli li on da treba poduprijeti takvu ideju u ovom sada trenutku kada govorimo o razvoju mreže TNT. Također imam jedno pitanje koje želim postaviti gospodinu Fioritu. Uskoro će se raditi na e, reviziji Europske prometne mreže i mi ćemo zatražiti od Europske komisije da nastavi program na JADES. Što vi gospodine očekujete od nas koji smo u odboru TRAN? Što vi očekujete od budućeg saziva Europskog parlamenta što se tiče ulaganja u nove infrastrukture? Znam da su to ulaganja koja moraju doći iz europskih fondova, ali e, također i iz nacionalnih omotnica. Hvala. Hvala gospodine Zlotovski. Evo ja se neću javiti za riječ jer nemamo dovoljno vremena iako bih se osvrnuo na dvije teme, a to je e, plovidba ovim unutarnjim e, putovima, odnosno koja rješenja imamo za e, ove aspekte, a drugo je nešto o čemu ne govorimo puno, a to su gospodarske prednosti unutarnjih plovnih putova jer svi govorimo o okolišnim vrednostima to nam je sve poznato i sigurnosni aspekti su poznati e, pitanja infrastrukture, to također vrlo dobro znamo, ali zar ne bismo trebali naglasiti i gospodarske aspekte. Na primjer, kada se govori o floti, tu sigurno e, možemo izvući neku gospodarsku korist. Možda se možete na to osvrnuti kada budete odgovarali na ova pitanja. Molim vas samo da ne prekoračite dvije do tri minute. Znam da je to vrlo kratko vrijeme, ali žao mi je nemamo dovoljno vremena. Gospođo Šeper, izvolite. Hvala lijepo. Ja ću sad početi sa ovim pitanjem uvezanom za infrastrukturu. Iako klimatske promjene to zvuči kao nešto strašno dramatično, mi nismo tako pesimistični Mislimo da postoje tu dvije stvari na kojima stvarno možemo poraditi. Jedna je što se tiče svih naših e, nadležnih tijela za vodene putove, to je informacija. Znači mi moramo imati sustave ranog upozorenja da ako dobijemo na vrijeme pravu informaciju, pravu prognozu i cijelu situaciju znamo. I onda možemo pripremiti čitav logistički sustav za brodove bolje. A druga stvar o kojoj sam govorio to je stvaranje jedne infrastrukture koja će biti e, izdržljiva, prikladna za budućnost budućnosti moći će se nositi sa svim ovim izazovima. Ali gospodin Kramer jako dobro zna o čemu ja govorim. Unutar instrumenta za povezivanje Europe mi stalno radimo na povećanju kapaciteta. Jer znamo uvijek da se tu govori o većim cestama, dušim cestama, većim tračnicama, boljim tračnicama, bržim tračnicama i tako dalje. A mislim mi radimo na poboljšanju isto i kod riječnih plovnih puteva iako imamo tu jako puno uskih grla i problema sa kapacitetom. Imamo uskih grla gdje imamo problem opće prometnosti i prohodnosti. I sad, e, ti problemi nisu baš e, e, zapravo nisu prihvatljivi za sufinanciranje na europskoj razini. Mi zato stvarno raspravljamo sa komisijom jel to spada u troškove održavanja ili ne. Dakle, ako hoćemo napraviti infrastrukturu koja je sposobna da nosi buduće izazove i da bude kompletno kompletno ovaj, e, pouzdana, onda to više ne spada u troškove održavanja. To je zapravo jedan projekt nove izgradnje, ako hoćete, novog projekta. Zatim, na taj način bi onda razriješili ovaj problem uskih grla, ali bi isto tako iskoristili to i za generiranje energije, jer e, to znate da nam je povezano, to smo već govorili, a i na svemu tome imamo jako puno posla, ali nije baš nužno da to sve ide i bude prihvatljivo za različita europska financiranja. Stoga molimo da nam tu ovaj visoki dom da podršku kao i do sada kako bi i takve stvari e, koje mi radimo na infrastrukturi bile prihvatljive za sufinanciranje, a ne se tretirale samo kao održavanje. I zatim, ne znam koliko još imam vremena, ali da probam još odgovoriti na koje pitanje. Dakle, gdje su naše prednosti. Mislimo da su prednosti u tome da se smanjuju štetne emisije generalno. Ali na manjim plovnim putevima imamo i nekih novih interesantnih projekata koji se rade. I tamo vidimo i dalje vidimo recimo mi dalje smatramo da su velike pošiljke, veliki tereti, veliki brodovi ok, važni. Međutim mi smatramo da trebamo puno stvari prebaciti i na manje brodove i pogotovo ako imamo onda teret pakiran u paletima koji bi išli na manje brodove i onda bi mogle i ove recimo uža grla i ove manje kanale i unutarnje plovne puteve koristiti. Sad e, onda mislimo da treba prekrcaje isto tako omogućiti u gradovima jer ako imamo recimo vodene terminale za prekrcaje tereta e, na više mjesta onda to možemo bolje kombinirati. Zatim pitanje ekologizacije ako stvaramo i proizvodimo novu energiju u lukama kao recimo vodikovu i tako dalje moramo imati infrastrukturnu, dakle skladišta gdje, koji, gdje ćemo ju pospremiti tamo. Ali i čitav niz drugih stvari gdje što nam se opet onda nameće dosta izazova. Znači, Hvala gospodin Dureček, molim vas e, tri minute samo. U redu, onda ću odgovoriti na polskom jeziku kako bi bio precizniji. E, više pitanja je postavljeno, ali evo, ja želim na samom početku reći da luka nema samo e, prevoznu funkciju, ima i druge funkcije koje su povezane, na primjer, uz gospodarstvo, uz zaštitu protiv poplava, E, uz zaštitu od suše. Dakle, kada govorimo o e, plovnoj infrastrukturi, ne govorimo samo o plovnim putovima i plovidbi, već i o svim ovim drugim aspektima. Sam promet unutarnjim plovnim putovima je nešto čemu se trebamo prilagoditi. Mnogi poljski radnici e, rade na njima, o tome nešto rečeno već e, malo čas, na plovilima koja su automatska, poluautomatska i tako dalje. I sama ta unutarnja plovidba u Europi postaje, s, počinje imati e, međunarodnu dimenziju. Kada govorimo o infrastrukturi ovih e, plovnih putova. Jasno je da postoje e, ta zagušenja rijeke u Poljskoj nisu iste kao i na zapadu, što znači da ako ne ulažemo barem minimum u infrastrukturu, onda se e, plovidba neće moći obavljati u Poljskoj. Primjer Poljske kao za primjer mogu vam dati kada imamo neki most koji je pogrešno izgrađen i blokira plovidbu na određenoj rijeci. Znači moramo još raditi na svim ovim aspektima, moramo ulagati više u razvoj ovih plovnih putova i u razvoju cijele zemlje. Mi se suočavamo sa raznoradnim problemima s kojima se suočavaju i druge zemlje u Europi, na primjer prevoz teškog tereta e, koji se ne može prenositi drugim putevima nego e, željeznicama ili cestama, jer, a to su sektori koji su već preopterećeni. A ako želimo takav teret prevoziti ovim plovnim putovima, onda znamo da trebamo više ulagati u njih, u tu infrastrukturu. A za sad nemamo te mogućnosti, nemamo mogućnosti pretovara tereta, e, takvog tereta na plovila u Poljskoj. Znači moramo ulagati u još nekih pedesetak E, kilometara plovnog puta južno od Gdanska kako bi to moglo funkcionirati. Dakle, e, taj intermodern prijevoz će u budućnosti sigurno igrati veliku ulogu. Hvala e, gospodin Fiorito. Hvala. Evo ja ću samo kratko odgovoriti na neka od postavljenih pitanja. Najprije što se tiče klimatskih promjena. Mi govorimo o naravno ublažavanju klimatskih promjena, ali isto tako i prilagodbi e, jer vrlo dobro znamo da će pred nama biti još neke izmjene u ovom sektoru i moramo se prilagoditi tim izmjenama. Sadašnja infrastruktura nije spremna za takve prilagodbe, znači i na to se trebamo osvrnuti u narednim godinama. Gospodin Van je pitao kako napraviti tu tranziciju prema e, čistim načinima prijevoza. Trebamo vidjeti najprije što želimo postići u budućnosti i onda e, vidjeti na koji način se to može financirati. Za sad nemam e, na pamet informacije o vremenskim e, rokovima za to, ali sigurno vam to mogu dati naknado. Mi naravno u Nizozemskoj imamo i određene primjere i projekte koji su e, za sad na lokalnoj razini, ali se to može primijeniti i na europskoj razini i mislim da ste svi svjesni onog što mi možemo postići lokalno, ali na kraju ipak svi se moramo ujediniti. E, trebam se osvrnuti na komentar gospođe Demas Meker koja je govorila o odgovornosti tvrtki na Dunavu se ne može pre voziti veći teret sve dok se ne e, omogući e, češća plovidba ovom rijekom za veći broj plovila. To je problem s kojim se trebamo suočiti. I također bio sam e, na putu između Berlina i jednog drugog grada, tu također je bila rijeka, ali se nije koristila. Zatim gospodin Zlatovski koji je govorio o reviziji TNT, naročito što se tiče e, rijeka u Poljskoj, tu trebamo obratiti veću pozornost jer je to nešto što još uvijek nije uvršteno u mrežu TNT, a trebalo bi biti, naročito ako Poljska vlada bude ulagala još više e, investicija u njih. Evo, mislim da sam se držao dodijeljenog vremena. Sada predajem riječ Eriku, zar ne? Da, hvala gospodine Fjerito. Predajem riječ gospodinu Šulcu. Pa da, s obzirom na to da nemam dovoljno vremena, da mogu iskoristiti i vaše vrijeme. Ne, ne, ne, ne, ne. Gospodin Van de Kamp, slažem se s ovim što ste vi rekli. Mi smo preskromni i ne govorimo dovoljno glasno ono što smo postigli, ali ja dolazim e, sa sjevernog dijela gdje smo svi uglavnom prilično skromni i mislim da se tako trebamo ponašati, ali jasno je da trebamo možda kucati i na druga vrata češće. E, mi u Nizozemskoj govorimo o satelitskim organizacijama i ja sam u upravnom odboru e, naše e, federacije i radimo također i na tim pitanjima. Na koji način dovesti do toga da sadašnja flota koja je stara 10 do 40 godina u prosjeku kako da ta flota bude učinkovita. Postoje dugoročni i kratkoročni planovi. Dugoročni su da se pređe na biogoriva, a kratkoročni e, su da se postave novi filteri i to je nešto što neće koštati puno. Ali čak i ako se treba uložiti nešto više novca u cijenu za gorivo, mislim da to neće predstavljati problem za sadašnje tržište. Dugoročni ciljevi su nešto teži za postići. Na primjer, ako želimo koristiti elektronske motore, trebamo imati e, akumulatore za punjenje e, u svim lukama. To, hoće li nas to dovesti do plovila bez e, ikakvih emisija, nisam siguran u to. Trebamo vidjeti što je s vodikom, koliko se to može iskoristiti. Ukapljeni plin, to se može koristiti za neke vrste plovila, ali ulaganja su prevelika i također se ne radi o gorivu koje e, je sa nultim emisijama. Gospodine, gospođa Mesmaker, kako mi vidimo budućnost? Pa mislim da tu budućnost vidimo tako što će se koristiti više plovila sa kontejnerima. E, a ovim odgovaram i na odgovor gospodina Kramera. Mislimo li da su plovila e, odgovarajuća za rijeke. Mi mislimo da u proteklih 10-15 godina se koristilo mnogo velikih plovila sa velikim propelerima i to se treba promijeniti. E, moramo prilagoditi sadašnju flotu e, plovnim putovima, a nova flota mora biti potpuno usklađena sa e, budućim uvjetima plovidbe i budućim uvjetima prevoza tereta. To je nešto što već imamo na umu, ali za to će biti potrebno nešto vremena. Što još ovdje imamo za reći? Novi kanali, putovi. Evo, samo kratko. Samo kratko, ako mi dozvolite. E, kako imati putove koji će biti e, dobri za budućnost? Trebamo raditi na sadašnjim putovima, kanalima e, i e, mostovima koji će biti u boljem stanju i prilagođeni e, budućnosti. Hvala najljepša. Znamo da je ovo frustrirajuća situacija jer nemamo dovoljno vremena razgovarati o ovoj jako važnoj temi, ali evo bila je ovo prilika za parlament da dokaže interes koji iskazuje za unutarnje plovne putove i također je bila prilika da i vas čujemo, vas koji ste stručnjaci u ovom području. Sasvim sigurno je pred nama izazov modernizacije ovog sektora i to je nešto čime ćemo se se morati baviti u budućnosti. Hvala vam e, što ste nam dali sasvim nove informacije na ovom području. Alors, mes chers amis, mes chers amis. Poštovani kolege, kao što e, svi znate, e, prošlog tjedna je e, pao Boeing 7378 MAX i 189 osoba je poginulo a također znamo da je prošle godine u listopadu, dakle 2018. godine, pao još jedan Boeing e, sa velikim brojem žrtava. Sve to je dovelo do ogromnih dvojbi i pitanja u javnosti. I o tome se dosta govorilo u e, medijima te se zbog toga donesena odluka da se obustave svi letovi u kojima se koriste e, avioni Boeing i e, američka Agencija za zrakoplovstvo je također donijela tu istu odluku da e, obustavi letove aviona modela Boeing. Želim se zahvaliti našem kolegu gospodinu Kiju koji je ovdje sa nama i koji je morao izmijeniti e, čak svoj današnji raspored kako bi bio na ovom e, sastanku. E, on ovdje predstavlja Europsku agenciju za zračnu sigurnost EASA i veliko nam je zadovoljstvo što ste ovdje danas sa nama kako biste nam mogli reći što vi mislite o ovoj situaciji kako biste nam mogli odgovoriti na pitanja, na pitanja koja si postavljaju i naši zastupnici, ali i naši e, građani. Ovo su sve pitanja koja su jako važna i koja imaju teške posljedice e, i za zrakoplovstvo i za zrakoplovnu industriju jer će to imati jako velike e, gospodarske posljedice za ovu industriju. Dakle, veliko nam je zadovoljstvo što je Patrik ovdje sa nama i koji će nam e, reći nekoliko riječi o ovoj situaciji, a nakon toga ćemo čuti i pitanja zastupnika. Merci, monsieur le président. Euh, bonsoir à tous. Euh, Dobar dan svima. Ja ću govoriti engleski. It's working? Yes? Okay. So, so if you allow me, I will uh, do my uh, uh, Dakle, dozvolite mi da vam se obratim na engleskom, jer su svi dakle, tehnički termini na tom jeziku, a ne znam kako ih prevesti na, hrv... na francuski. Nadam se da ćete mi oprostiti. Želimo prije svega izraziti sučut zbog tragedije, dakle pada 157 žrtava pada zrakoplova etiopija Airlinesa. Ako se sjećate, 2017. je bila označena kao najsigurnija ikad, dakle, za komercijalne letove. Gospodin Trump je čak objavio jedan tweet i zahvaljujući njemu, evo, zrakoplovni sektor je postao još, još sigurniji na početku 2018. Ali, nažalost, te godine Imali smo 11 e, teških nesreća gdje je stradalo 530 osoba. To nas je vratilo na razinu podataka iz 2015. Podsjetilo nas da nikad ne smijemo e, biti, da nikad ne možemo biti sigurni kada je riječ o ovim događajima. Dakle, u ovim nesrećama o kojima govorimo, govorimo o modelima dakle, zrakoplova Boeinga 737 MAX 8, dakle koji su dobili dozvole za rad prema Čikaškoj konvenciji za 1944. zahtjeva da se svi avioni da dakle, koji će se registrirati u sad da budu certificirani, a to je, te su ovlasti prenesene dakle na EAS-u u slučaju Europske unije. Dakle, Boeing je sam certificirao zrakoplov, mi smo u svojem odobrenju, dakle potvrdili odluku američkog nadzornog tijela, dakle FAA, e, Savezna uprava za civilno zakoplostvo, je izdala potrebne dozvole. U američko-evropskim odnosima imamo dakle bilateralni sporazum vezanu sigurnost zračnog prometa koji je stupio na snagu 2011. i spominje se dakle uloga nadzornog tijela i limitira dakle na sljedeće zadaće. Dakle, sada ću vam to prikazati ovdje. Ah, dakle, područja kojima, kojima surađuju. Dakle, Evropska unija i SAD možete vidjeti na ovom prikazu. Dakle, imamo razlike u primjeni regulatornog okvira, dakle, nove neobične karakteristike dakle nezabilježene metode usklađenosti vezane uz dizajn te osjetljiva pitanja koja se mogu dovesti u vezu sa nesrećom dakle zrakoplova sličnih karakteristika. U slučajevima dakle, gdje se EZA može, EASA može e, uključiti u rad jesu podaci koje daje proizvođač. Također vršimo testiranja leta, ali više u slučaju kada smo mi primarno kontrolno tijelo. U ovom specifičnom e, slučaju modela 737 MAX 8 Boeing je nam je predstavio nove karakteristike ove nove generacije zrakoplova. Govorimo o četvrtoj generaciji ovog modela 737. Prvi je ušao u potrebu 1964. i to kod Lufthansa u Europi. I s obzirom na prezentaciju koju je održao Boeing i razgovore sa Saveznom upravom za civilno zrakoplovstvo, mi smo dakle odlučili u što želimo biti uključeno i gdje želimo veći nadzor. Tamo gdje nismo bili uključeni, odobrenje se oslanjalo na ocjenu kolega iz SAD-a. U ovom slučaju smo Evo, ispričavam se unaprijed jer sada će ove stvari biti jako tehničke, ali moramo biti precizni. Dakle, obrada pogrešaka, dakle, unutar samog e, računala zrakoplova, tu smo razgovarali nadugo sa Boeingom i sa Saveznom upravom za civilno zrakoplovstvo to dvije godine taj postupak je dovršen 2017. nakon što smo primili zadovoljavajuće odgovore na svoja pitanja. Mi se nismo bavili pitanjem konzola jer je rečeno da su se na njima izvršile jako male promjene. Let uh, Lionera odnosno njegova nesreća koja se dogodila 29. listopada 2018. gdje je stradalo 189 osoba je još uvijek predmet e, istrage, ali preliminarne ocjene, odnosno pronalazci govore, spominju probleme sa navigacijom vezane uz senzore, dakle angle of attack, koji dakle utječu na ponašanje sustava MCAS koji upravlja dakle navigacijskim sustavom zrakoplova. Možemo preći na sljedeću sliku. Dakle ovi senzori koji se zovu angle of attack su zapravo dakle ova mala krilca koja se nalaze na svakoj strani e, zrakoplova i uspoređuju dakle podatke vezane uz senzore koji mjere karakteristike vjetra. MCAS, ovdje vidite ilustraciju, jest e, poseban uređaj koji je Boeing razvio za ovaj model MAX koji utječe dakle, na putanju zrakoplova kada zrakoplov ne putuje dovoljno brzo, a sve dakle kako bi se utjecalo na bolju učinkovitost i na njegovu pravilnu putanju i dakle, kada ovaj sustav zabilježi zastoj, dakle onda ovaj sustav NCIS automatski spušta nos zrakoplova. Nakon preliminarnih e, nalaza koji su objavljeni od strane istražnih tijela Indonezije, Boeing je poduzeo određene radnje Dakle, 6. studenog je izdao jednu informativnu notu. Ovdje ovo vidite te podatke. Dakle, riječ je o uputama za osoblje. Dakle, kako postupati u slučaju mjerenja, nepoznanog mjerenja, dakle, brzine. 11. studenog Boeing je informirao dakle sve e, Max e, dakle klijente nadzorna tijela vezana dakle uz e, rad MCAS-a, dakle ovo je bilo namijenjeno svim korisnicima modela 737 MAX to je objavljeno u studenom FAA Dakle, primarno tijelo za certifikaciju je 7. E, studenog, dakle dan kasnije, izdalo dakle jednu hitnu direktivu govoreći dakle jedne te iste stvari. I ova je direktiva usvojena od EASE 8. E, studenog, dakle sa retroaktivnim učinkom, dakle počeši od 7. studenog Dakle, cilj ove direktive je jest uputa dakle o ispravnosti zrakoplova, dakle namijenjena osoblju, dakle ako MCAS se uključi, a da to nije od njega zatraženo, dakle da se treba upotrijebiti posebni postupak, dakle koji ima svoj određeni naziv. Paralelno, ali nešto kasnije, u veljači i ožujkoj. U ožujku Boeing i FAA su predstavili ASI dva, velike promjene u dizajnu koje smo trebali odobriti, a riječ je dakle o poboljšanju sustava MCAS. I oni su se dakle oslanjali na činjenicu da e, se nisu, da se, nije, da se nije u potpunosti moglo pouzdati na rad ova dva senzora na zrakoplovu i Boeing je dakle e, zatražio dozvolu za obuku pilota vezano uz ove promjene. Na osnovu razmijenjenih informacija između nas Boeinga i FAA i na osnovu analize nesreće nismo uočili dakle ovakve ove probleme vezane uz djelovanje europske flote te smo dakle imali dakle ove promjene koje je Boeing uputio dakle klijentima što su za nas riješili dakle pitanje sigurnosti ovog modela. Dakle, sagledali smo broj nesreća koji je uključio sličan niz događaja i ocijenili smo da je ono što je Boeing predložio dovoljno da bismo se mogli nositi sa rizikom u, kratkoročnom razdoblju. Sada dolazimo do odluke koju smo donijeli e, prošlog tjedna, tiče se prizemljenja ovih e, zrakoplova. Prije svega imamo dakle gubitak drugog zrakoplova, drugi u pet mjeseci riječ je o izvanrednom događaju. Činjenica da, da je u pitanju nov zrakoplov koji je bio u prometu manje od godinu dana povećava e, zabrinutost. Riječ je o zrakoplovu koji je skupio oko 600 tisuća sati leta. Drugo, ovdje bih e, htio dobiti potporu europskih institucija. Mi nismo smjeli sudjelovati u istrazi nesreće, riječ je o američkom zrakoplovu, dakle koji je odobren od strane američkog tijela i, i to unato činjenici što je među žrtvama bilo i 40 evropljana. Dakle, mi se možemo oslanjati samo na informacije koje nam prosljeđuje FAA koja ovdje dakle tako sudjeluje u istrazi. Dakle, nalazimo se u doista osjetljivoj situaciji e, jer nemamo pristupa istrazi. Treće, naši su stručnjaci pažljivo analizirali putanju zrakoplova, dakle Lionera i Ethiopian Airlinesa. Ima čitav niz razlika, ali i velik broj podudaranja. Četvrto, kada smo raspravljali sa nacionalnim tijelima nakon nesreće etiopskog zrakoplova i kada smo razgovarali sa, sa operaterima koji koriste ovaj tip zrakoplova i kada smo tra, tražili očitovanje vezano uz provedbu mjera koje je predložio Boeing dobili smo jamstva da su se, da su komunikacije dakle prenijele osoblju u kabini, ali u praksi je bilo jako teško simulirati odnosno testirati mm, dakle taj scenario. Dakle, to je scenarij u kojem ste upravo poletjeli i imate ovaj, ove simptome koji se dolaze. Dakle, nitko to nije mogao testirati u u stresnoj dakle situaciji koja bi pokazala kako će se osoblje dakle ponašati u stvarnim uvjetima. Na osnovu ovih e, elemenata smo odlučili dakle izdati hitnu direktivu o ispravnosti zrakoplova te smo prizemljili ovaj tip zrakoplova. Također to je sigurnosna direktiva za operatere izvan Europske mm, unije, dakle i to se tiče dakle ulazaka i izlazaka ovog zrakoplova iz našeg zračnog područja. On se temelji dakle na tehničkoj i operativnoj analizi i na nju e, nije utjecala politika. Naša najviši prioritet jest zaštititi naše građane, ne baviti se politikom. Ovo je treći put u povijesti EASE vezano uz komercijalni zrakoplov, dakle zabranili smo Falcon X i Boeing 787, mislim se toga sjećate, za sigurno 2013. na razdoblju od tri mjeseca. Sada čekamo informacije iz istrage. Mi smo službeno zatražili od etiopskih vlasti da sudjelujemo u istrazi kao promatrači, a istovremeno surađujemo sa Boeingom i FAA kako bi se riješili tehnički problemi za koje se čini da su uzrok ovim nesrećama. I ovim bih zaključio. Hvala vam na pažnji, rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Sa mnom je kolegica Dešler, dakle koja se bavi odobrenjem i kolega Caron, dakle koji radi u njezinom odjelu i bavi se velikim komercijalnim zrakoplovima. Merci, euh, Hvala Patrick Key na ovom opreznom izlaganju. Sada ćemo e, čuti pitanja zastupnika e, gospodin Wim van de Kamp. Ja ću Hvala. Hvala lijepo, ja ću opet govoriti na svom materinjem nizozemskom. Da, hvala vam na ovom vrlo, vrlo jasnom pregledu stanja. Osobno mislim da je još uvijek preuranjeno i teško zapravo bi bilo sada izvlačiti političke komentare ili zaključke nakon ovih nesretnih nesreća. I u oba ta nesretna slučajeva i u Indoneziji i Etiopiji su još uvijek otvorene istrage koje se provode. Prema tome mislim da bi mi kao političari sad morali biti vrlo i ne govoriti unaprijed previše. A za sada bih mogao sljedeće konstatirati. Dakle, taj zrakoplov je dobio dozvole, certifikat prvo od Amerikanaca, a onda od vas, od EAZE. I jedna i druga, dakle, vaša velika agencija, vaše agencije su rekle da je zrakoplov siguran za promet. Sad, ono što mene zanima je crna kutija. Crne kutije iz tog zrakoplova su prebačene u Pariz na daljnju analizu. Je li ste vi sudjelujete u istrazi e, crne kutije ili ne? Da li su vas involvirali? Zatim, još nešto je zanimljivo. U nizozemskom tisku sam pročitao da je šestog studenog dakle, izdan jedan poseban Biltem sa priručnikom operativnim. Boeing je to izdao za svoje nove tipove aviona, konkretno ovaj. Međutim, da je to toliko precizno i detaljno i tako teško probavljivo da to uopće piloti ne čitaju. Dakle, taj njihov da li to uopće taj bilten operativni za pilote, jel to njima uopće ulazi u glavu, oni to razumiju ili ne jer vidite nizozemski tisak je bio jako, jako kritičan prema tome. Da je to jednostavno preteško. A zatim FAA, je li to uopće e, došlo do njihove instrukcije, do osoblja, odnosno posada koje bi to morale proučiti. Onda sam čitala još nešto, da sad postoji e, jedan posebni software Boeinga, Dakle, i taj jedan poseban softver koji bi trebali oni svi usvojiti, ali to im baš piloti, mislim, i posade, a da im to baš ne leže najbolje. E sad me jako zanima šta će komisija i jas, predstavnici jas reći. Da li vi sudjelujete u takvoj istrazi? Jer mislim, nama bi to bilo potpuno normalno da vi sudjelujete u takvoj jednoj istrazi. Jer napokon u tim zrakoplovima jako puno evropskih državljana sjedi i s njima leti i putuje. Prema, a nama je glavna zadaća zapravo da živimo i radimo za sigurnost naših građana. Zatim, e, čuli smo da, mi smo čuli da ste molili da sudjelujete u istrazi, ali da još niste dobili odgovor, ali to nije provjerno, tako smo nešto načuli premda na, navodno niste još ni odgovor dobili. Sad kakva je stvar doista i kako to izgleda? Dakle, sve u svemu, ponavljam, moramo biti jako oprezni, ne smijemo preuranjene zaključke izvlačiti. Hvala, Ismail Evo, hvala. I ja imam, zapravo i mene muče slična pitanja kao kolego Van de Kampa. Prvo, mi je zapravo prva stvar je da je to činjenica da je to strašno težak incident koji se dogodio. U roku od šest mjeseci su dva potpuno nova zrakoplova najnovijeg tipa e, doživjela nesreću i poginule su stotine i stotine ljudi. To je jako ozbiljna stvar, stoga mislim da moramo strašno insistirati na tome i vršiti pritisak da se to istraži i da znamo na čemu smo. I u vezi s tim i moje pitanje, kako onda sa to ide, kako se sa to dalje odvija? Kako recimo u SAD-u neki zrakoplov dobije dozvolu za e, puštanje na tržište za rad od FAA, je li onda EASA pravi još svoju dodatnu provjeru tog zrakoplova prije nego što izdaje svoju dozvolu ili jednostavno preuzme sve od e, Američke organizacije za sigurnost civilnog e, zrakoplovstva. Onda drugo, ovaj sustav MSGN ili kako god se zvao taj sustav o kom ste govorili. Meni se taj sustav, meni se čini jednostavno da ovo velika korporacija o kojoj govorimo, dakle Boeing, da su oni kod izdavanja dozvole za promet i za rad u SAD-u, barem je to tako u njemačkim medijima zvučalo kad se to pažljivo čita, da oni tamo dakle nisu ni dobili najbolje ocjene što bi se rekla i e, nisu jednostavno ublažavali su sve stvari u svojim ocjenama kad je FA donosila procjenu. Umjesto katastrofe ili katastrofalne mogućnosti ili posljedice su govorili vrlo ozbiljne i takve stvari. Dakle, to je apsolutno ublažavanje. E sad, e, to bi možda bio isto tako jedan zanimljivi skandal koji govori dakle, da je tako važna važna organizacija za sigurnost tolikih tisuća i milijuna ljudi u zračnom prometu kao što je FAA više gledala na interes jedne nacionalne korporacije kao što je Boeing nego na sigurnost svih tih ljudi što je skandal, što bi bio skandal bez presedana. Druga stvar me zanima kako se može dogoditi da takva dva zrakoplova se sruše a onda vi relativno brzo spoznate da imamo problem sa softverom, ali da se u međuvremenu nisu zabranili drugim, nisu ih se zadržali na zemlji, nego se pustilo te zrakoplove da diljem svijeta lete. I mi smo, recimo, naši zračni prijevoznici iz Europe su naručili mnoge takve zrakoplove a onda barem očekujem da će svi ti zrakoplovi, dakle tog tipa Boeing 737 MAX ostati na zemlji dok se ti problemi ne budu trajno razriješili. Gledajte, mi svi idemo recimo na godišnje odmore, putujemo sa obiteljima, s našom djecom, <laughs> milijuni građana Europske unije. Pa to je najvažnije vada njihova sigurnost. O tome se opće danas nije dovoljno govorilo. Stoga još jedan put moje pitanje. Kako je se to moglo dogoditi da FAA ili ASA ili tko je još tu zapravo sve odgovoran da su trebali toliko vremena nakon onog pada još drugog u Etiopiji da izdaju prvo upozorenje pa onda da zadrže zrakoplove. Jer tek nakon drugog pada zrakoplova i nakon što je vrijeme prošlo i nakon upozorenja su se onda dogovorile da prizemlje te zrakoplove. A tek nakon Europe Amerika onda djelovala. A onda su se, ne znam, Etiopija, Singapur i Turska su zapravo spadali među prve zemlje koje su obustavile promet tim tipom, tam tipu aviona. Ali zašto se to tako dugo događalo? Meni nije jasno. Ako imate otvorni problem, ako se soft mora, ako treba i uskladiti i promijeniti, da vi niste odmah zabranili let takvim avionima i prizemljili. To me jako zanima, gospodine Ki. I onda ono što je rekao i kolega Van de Kamp. Zašto EASA ne sudjeluje u istrazi? I šta je eventualno EASA iz toga svega naučila? Euh, Hvala gospodine Ertug, gospodin Kordidak. So bedauerlich Da, hvala vam, ali što, koliko god to bio žalostna ta nesreća, ne smijemo zaboraviti da svakog godine na evropskim cestama 25.000 tisuća ljudi pogiba, pri čemu je gotovo više od 70% slučajeva je ljudska greška u pitanju, zapravo više od 80%. I sad me zanima možda je ljudska greška bila i kod tih zrakoplova ili jednostavno ta tehnologija je toliko komplicirana, toliko tehnika da e, prekomplicirani. Mi znamo da je to bilo i u vojsci su imali takve zračne zakoplove koji su tehnički nisu više mogli naučiti ni svladati. Hvala, Lucy Anderson. hvala lijepa. I ja ne želim danas e, preuranjeno donositi odluke, jer mislim da se tu nazire da je jedan zapravo veliki politički skandal koji će se stoga razviti, ali evo nakon Dieselgate-a. Ali mislim, znate da je 400 zrakoplova 737 maksa diljem svijeta letilo dok nisu prizemljeni nakon ovih nesreća. Pa možda da razmislimo o tome u pravom kontekstu. Ako se ukine ta zabrana i to oni će odmah letjeti opet po našem, našem zračnom prostoru. A kao što je moj kolega Išmajler tog rekao, jako puno evropskih zračnih kompanija koristi taj tip aviona ili su nam na, ili su ih naručili, recimo Smartwings, Ryanair, Italija, Norveška, su upravo 135 na, no, tih novih Boeinga 737 naručili sa još jednom opcijom da kup, naruče više. Prema tome malo o čemu govorimo je jako, jako važno. I osim toga treba tu uzeti u obzir da je ovaj sustav koji ste nam dobro objavili, objasnili da je on razvijen samo da bi štedio novce i da je na kraju krajeva što se trebalo dogoditi. Oni su trebali zapravo imati jedan fundamentalno novi dizajn cijelog aviona. Ali jasno da iz investicija koje su tu ubačene, da su oni pokušavali štediti novce osim samo modernizacije. I onda je pitanje kako ćemo se baviti recimo sa svim e, tim tužbama koje će moći doći na njihov račun, da su tu štedili novce pa su neke stvari nisu nanovo radili, nego su samo ažurirali, novelirali već postojeći model, a onda na to nisu dobro očito softvere uskladili s tim. Dakle, rekli smo jako je ozbiljno, ali htjela sam vas još nešto pitati. Bilo je nekoliko izvješća pilota koji su dojavili probleme i u avionima koji se nisu srušili. Možda su to bili samo američki piloti, ali jeste li vi čuli šta je od evropskih pilota koji su letili taj tip, zrako, taj tip aviona, e, upravljali njime i da li su se žalili? Jer vidite, taj problem se zapravo od listopada prošle godine tu pojavio i postojao. A druga stvar, to su izvješća iz tiska. Ti avioni E, to je naravno pitanje ekonomsko kod tog tipa zrakoplana jer zračne kompanije mogu naručiti te recimo e, zrakoplove, ali sa nekim naprednijim e, inovacijama tehnološkim, što bi možda dakle i ublažilo te probleme, ali pitanje je da li je to stvarno tako i da li nam možete reći da li možete onda vi nadzirati koje bi rec, koje su evropske kompanije, zračne kompanije naručile taj bolji, napredniji tip tog istog Boeinga 737, onu skuplju verziju sa boljim tim sustavima. I onda problem sa međunarodnim sporazumima koji u meri su vama ruke vezane. Da li imate mogućnosti preko međunarodnog prava E, i tu zapravo sudjelovati aktivno u tom. Jer meni se čini da je američka vlada i američka agencija FAA u cijelosti usklađeni zapravo i štite Boeing. Jer čini se da je prema ovom analizi rizika, dakle da, nakon jedne prave analize istoga, da je, su oni ostali, prepustili su sve Boeingu da sam rješava, iako je situacija bila više nego kritična i trebali su intervenirati. Pa onda me zanima u kojoj mjeri su vama ruke vezane i da li imate neko međunarodnom pravu, neku mogućnost u njima da to skočite. I zatim još nešto, ovaj, Prema novoj uredbi članku 112K vi zapravo vama je glavna stvar da se e, brinete za sigurnost putnika, naravno u zračnom prometu. Sam zanima šta tu radite još aktivno. Da, vi ste ih prezemljili te avione, međutim bojim se da će stvari postati još puno gore i da li ćete imati pravo i možete recimo povući dozvole koje ste već do sada izdali za rad tima zrakoplovima da se ne mogu uopće više koristiti. Zatim, kako ćete se uskladiti sa temeljnim propisima? Gospodin Kramer, izvolite. Hvala. Hvala na predavanju. U njemačkom tisku, prije svega u Špiglu, pogotovo, s ozbiljnom časopisu se E, pojavio članak koji se uglavnom, u kojem se odgovornost za takve nesreće prebacuje Airbusu. Jer je Airbus 2010. razvio novi model. I sad Boeing koji se htio svojih starih modela od, htio ih je ostaviti, je bio pod pritiskom konkurencije od strane Airbusa. I onda su velikom brzinom se bacili na moderniziranje svojih starih tipova za manje novaca da bi stigli. I zato je došlo, barem tako Špigl piše. O tim stvarima, su, te stvari su e, piloti zapravo nisu bili upućeni. Nije bilo ništa o tome napisano u njihovom priručniku i onda odjedanput su pali ti avioni a razlog je bio jednostavno u toj užasnom pritisku konkurencije jer je barem tako Špigl piše jer je Airbus bio puno bolji i Boeing je morao žuriti štedjeti da bi održao konkurenciju. A vidite, pazite, šta mislite pilote koji nisu u to upućeni da lete taj avion, jedan put se nešto dogodi, ovaj nos se objesi prema dolje, on ga ne može dignut i ne zna šta da učini. Šta je s tim? A druga stvar je bila da su recimo propisi u Americi do 2005. bili jako stroge. Ako je neki zrakoplov, neki proizvođač bilo šta u nekom zrakoplovu izmijenio, to se moralo proći sve analize, sve testove da se izda na novo dozvola za sve to a na kraju balade nije mogao Boeing sam kao proizvođač odrediti šta je dobro, šta je opasno, šta nije, nego se to moralo kroz sve analize državnih nadzornih tijela provesti. A sada su nakon 2005. da bi spašavali nacionalnu kompaniju Boeing, onda su sva ta pravila i propise ukisnuli. I sad Boeing de facto sam određuje i kaže ovo je sigurno, ovo nije. A ako je to istina, ako je to trebalo jedno neovisno tijelo koje vrši kontrolu sigurnosti zrakoplova da bi kontroliralo sigurnost građana, sada prepustilo proizvođaču da to sam radi, onda je to apsolutno skandalozno i znači da ne bi ništa iz Amerike više mogli tu prihvaćati. To vam je recimo kao da recimo nemamo više tehnički pregled vozila kod nas u Europi na cesti, nego tehnički pregled napravi odmah proizvođač koji vam proda taj auto pa vam Volkswagen Volkswagen Škoda i tako napravi tehnički pregled i kaže super vozilo može voziti. Dakle vidite, ali to je i kod drugih naravno vrsti e, transporta bitno. Naravno, mi znamo da je danas najbitnije da su svi po cijenama najniži, da je najjeftinije, najjeftinija cijena glavni argument. Međutim, isto tako nam je sve jasno da kako ćemo mi e, ipak nekakve investicije podići koji idu u sigurnosti, makar mak plaćali više. Jer ne možemo mi zbog jeftinih cijeva reći, cijena reći da sigurnost više nije tako e, bitna. Vidite kako ublažuju. Oni su recimo i te kategorije od katastrofe se pretvori od katastrofalnih mogućih posljedica, to sad opisuju kao teške moguće posljedice recimo. Naravno da svi zahtjevi dolaze od Boeinga. Oni sad žele da ih se ponovo im se dozvoli letjeti i sa tim avionima. Kako ćete onda e, vi to djelovati? Da li ćete vi kao Amerikanci raditi i reći da će to ići sve e, i reći Amerikancima da će oni dobiti dozvolu ako uspostave Amerikanci sva pravila koja su im bila na snazi prije 2005 a ne da im proizvođač Boeing diktira šta ide, nego da tražite neovisnu kontrolu, jaka pravila i veliku sigurnost. Kako će to ići? Hvala, gospođa De Monte. Grazie, Evo, hvala, imam e, samo tri pitanja. Prije svega, doista je uznemirujuće to što nemamo pristupa podacima, informacijama. Sve to samo pogoršava situaciju kada govorimo o transparentnosti rada proizvođača. Što se tiče moja tri pitanja, budući da je riječ o tehničkim stvarima, htjela bih čuti nešto više detalja. Koliko znate, pustimo sada ovu istragu po strani, nemojmo zaključivati stvari, ali ukoliko je doista problem sa avionom. je li riječ o modelu 737 MAX 8 ili se tiče i ostalih modela 737? Drugo pitanje, je li moguće utvrditi jesu li piloti korištenjem ovog zrakoplova, dakle prošli odgovarajuću obuku. imate li vi mogućnosti a i što mislite, ima, li, um, što je sa ovim uh, ručnim upravljanjem? Dakle, ja sam dobila informaciju da je moguće isključiti uh, ove senzore i dakle manualno upravljati. Htjela bih čuti, znate li nešto o tome. Zatim, zanima me koji je protokol EASE kada je riječ o ukidanju letova. Postoje li neki kriteriji ili je ovo neka siva zona, dakle dosta subjektivna. Pitam vas to zato što su neka nacionalna tijela preventivno djelovala i tek e, u 19 e, sati e, po europskom vremenu se interveniralo, a neka nacionalna tijela su već bila donijela ovu odluku. Hvala, gospođo. Meissner. Hvala lijepa. Hvala gospodinu Kiju na ovom izvješću. Mene muče malo drugačije pitanje. I to čak zapravo načelna pitanja. Kakva je situacija sa tam? Već smo imali jedan put slučaj da je jedan potpuno nove avion, to je onda bio Concorde u ono doba da smo ga morali prizemljiti situacije, problemi su bili drugačiji, ali da kažemo, to je bila novi zrakoplov, s jako, mislim, tehnološki silno napredan i na koncu više nije smio letiti. A ovdje kod Boeinga imamo priču sa ovim s teškim nesrećama, što je naravno još veći problem. Sad je meni pitanje šta je s pilotima, da li piloti tijekom svog e, školovanja e, moraju biti zapravo upućeni u sve nove sustave, odnosno zanima me da li nisu obavezni ih dalje školova da bi mogli vladati svim najnovim sustavima i pratiti razvoj tehnologije. Jer mi znamo da proizvođači idu sa razvojem uvijek dalje, dalje, dalje da bi bili bolji, konkurentni, bolji naravno od svih konkurenata, to je jasno ali kako će onda piloti to sve usvojiti i ko će kontrolirati da li su to naučili i usvojili. To, mislim, meni se čini da je što je naprednija tehnologija, što je razvijenija, a mi danas ne možemo ni zamisliti, ni izmisliti, ni smisliti što će oni preksutra sve izumiti, da onda kako ćemo mi testirati da su piloti koji to trebaju primjenjivati stvarno dobili dosta informacija i naučili kako će to koristiti. Gospodin Bar. Ja, auch eh,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 Äh, könnten die, könnten die Maschinen dann wieder abheben ohne diesen Bauteil. Vielen Dank. Bien, il n'y a plus de questions. Moi, je voulais euh, poser une question. Alors, je vais essayer de bien <laughs> m'expliquer. Evo, ja ću postaviti jedno pitanje, pokušat ću ga dobro objasniti jer je dosta komplicirano. Dakle, imamo prvu nesreću do koje je došlo prije nekoliko mjeseci i pretpostavljam da je u tom trenutku obavljena istraga i da su agencije kao na primjer FAA, a možda i vaša agencija detaljno analizirale ishod te istrage. A nakon toga, ako sam dobro shvatio, proizvođač je dao određene indikacije u tom priručniku, indikacije koje su upućene pilotima. Meni se to čini dosta čudnim jer te indikacije, odnosno upute daje proizvođač, a ne agencija. To je dosta neobično. Drugo, ako proizvođač daje određene preporuke pilotu, to znači da je primijetio da nešto ne funkcionira kako treba ili da postoji nešto što može ugroziti siguran let tog aviona. Ako sam dobro shvatio, oni su na neki način htjeli malo prikriti taj nedostatak pa se pitam hoćemo li proglasiti na kraju ipak odgovornost proizvođača. Treće, kako je došlo do toga da proizvođač koji je bio upoznat sa nedostatkom, iako nije on bio zadužen za istragu, kako je došlo do toga da proizvođač predlaže mjere za poboljšanje tog nedostatka i da u tom trenutku, dakle 6. 7. i 8. 11. američka agencija ne želi dati ni pozitivno ni negativno mišljenje. Ne odgovara zapravo na prijedlog proizvođača. Imamo dojam zapravo da u cijelom ovom E, u cijeloj situaciji postoji vrlo loše rukovanje informacijama jer proizvođač je rekao pilotima da ako dođe do e, nepravilnog funkcioniranja tog senzora trebaju isključiti automatski pilot i da trebaju manualno onda upravljati zrakoplovom. Meni se to čini absurdnim, <laughs> dakle, znači ako vam da, da je proizvođač na taj način kaže ako vam to, ako vam informatika i digitalni sustav ne rade pa vi pređite na manualno. Zar nisu trebali u tom trenutku reći da već tada Boeing priznaje samim tim da postoji nepravilnost na tom zrakoplovu. Odgovornost koja je njegova jer oni su zapravo samo htjeli ukazati pilotima na činjenicu da se možda mogu snaći ukoliko se doista ukaže ta nepravilnost na njihovom zrakoplovu. Dakle, imamo s jedne strane tišinu e, FAA imamo čudno ponašanje Boeinga nakon prve nesreće. Time nismo dakle spriječili drugu nesreću što je zaista jako, jako ozbiljno. Čak i kada govorimo o pravnim posljedicama svega ovog Mislim, nisam pravnik, ali od trenutka kada proizvođač priznaje da postoji određeni nedostatak i e, daje neke, neke upute pilotima kako bi e, upravljali situacijom ako dođe do sljedeće nesreće i činjenica da se nije spriječila ta druga nesreća je za mene vrlo, vrlo ozbiljna. Pa se pitam, bez obzira na stajalište FAA, s obzirom na o informacije s kojima vi raspolažete, što namjeravate uraditi sa e, daljnim odobrenjima za let e, Boeinga i certifikaciju tih zrakoplova. Hvala gospodine predsjedavajući. Evo ja ću ponovno preći na engleski jezik jer e, ne poznajem dobro e, sve ove pojmove na francuskom jeziku. Što se tiče gospodina Vanderkampa, da, to je u tisku. Dakle, ne dajem vam ovdje nikakve povjerljive E, informacije. Crne kutije jesu e, poslane u Pariz jer ne postoji toliko zemalja na svijetu koje imaju taj kapacitet da dobro izanaliziraju informacije iz e, crnih kutija. Francuska je jedna od tih zemalja i u Parizu se dakle sada te crne kutije detaljno analiziraju. ali bez tumačenja podataka, što znači da BEA, Ured za istraživanje sigurnosti civilne avijacije u Francuskoj, će izvući podatke iz crnih kutija i predati te informacije istražnim tijelima Etiopije. Dakle, neće Francuzi analizirati te podatke. To vam pokazuje da je etiopsko istražno tijelo, tijelo koje želi imati jedan uzak krug ljudi koji će raditi na istrazi i žele uraditi sve što mogu u Addis Abebi sa e, naravno sudjelovanjem zemlje u kojoj je proizveden Boeing, ali žele ograničiti e, druge strane koje bi bile uključene u e, analizu ovih podataka. Mi smo zatražili sudjelovanje u ovoj istrazi, zapravo Europska komisija, odnosno povjerenik je zatražio to od svojih kolega jer e, u uredbi o e, istragama avionskih nesreća napomenuto je da zemlja koja predvodi istragu može pozvati na sudjelovanje bilo koju drugu zemlju i može joj omogućiti sudjelovanje u toj istrazi. A određen broj zemalja ima pravo sudjelovati u istrazi, među tim zemljama se nalazi zemlja e, operatera i zemlja proizvođača. Dakle, u ovoj situaciji ako etiopske vlasti žele prihvatiti da EASA sudjeluje u istrazi kao promatrač, moraju nas pozvati. I to je ono što je povjerenica Bulc zatražila u ponedjeljak od etiopskih vlasti i još uvijek čekamo odgovor. EASA s obzirom na uredbu 216 o istragama e, zrakoplovnih nesreća u Europskoj uniji može ako je jedno istražno tijelo Europske unije uključeno onda može odnosno mora i EASA u tome sudjelovati kao e, tehnički savjetnik. Dakle, u slučaju BEA koja crpi informacije iz crne kutije, mi smo tu prisutni u tom dijelu istrage, ali e, ne možemo sudjelovati u daljnjem dijelu istrage bez poziva. Ali u ovom slučaju BEA, dakle Ured za istraživanje sigurnosti civilne avijacije Francuske, nas je pozvao. I mi se nadamo da će nas etiopske vlasti također pozvati E, da budemo promatrači u ovoj istrazi. Kako bismo znali što je prije moguće, možemo li učiniti još nešto e, glede Boeinga 737 e, MAX. Što se tiče pitanja gospodine Kampa, glede operativnog biltena kojeg je poslao Boeing, ne znam, možemo li se vratiti na moju prezentaciju PowerPoint, jer to se nalazi na jednom od slajdova. Ispričavam se zbog ovoga. Na, radi se o jednoj stranici koja doista nije složena. Čak i ja sam mogao shvatiti što piše na njoj. Dakle, to je napisano na vrlo razumljiv način. 6.11. je Boeing to objavio, a FAA je objavio ekvivalentan dokument, ali u drugom obliku 7.11. Dakle, nakon što je Boeing objavio taj dokument. Dakle, u tome, tom dokumentu se kaže sljedeće. Ako postoji određen broj simptoma koji su navedeni, onda se treba Dakle, to je jedna stranica dokumenta, kao što možete vidjeti. Ne možete sada pročitati, piše presitnim slovima, ali tu piše da ako imate jedan od ovih simptoma koji se pojave, onda treba isključiti automatiku i prijeći na ručno upravljanje. Dakle, to je nešto što je vrlo jednostavno, jednostavna uputa. A što se tiče pitanja gospodina Bara i vašeg pitanja kao i drugih pitanja koje su postavili zastupnici. U pravu ste kada e, povezujete ovo sa obukom. Jer što se tiče nesreće Lajonera, znali smo odnosno u preliminarnom e, izvješću je napisano da u tom slučaju senzor AOA nije pružao ispravnu informaciju i u tom slučaju sustav MKAS daje uputu avionu da e, nos aviona ide ka dolje. Ako znate da će do toga doći, onda trebate samo isključiti taj sustav i nastaviti letiti ručno. A u slučaju Lion Air već je postojao sličan problem sa ovim senzorom i zapravo posada je e, isključila automatski sustav i uspjela je spustiti zrakoplov. Uvijek je lako kasnije reći što je trebalo učiniti. Ali e, kada govorimo o samom postupku, istina je da sam postupak nije kompliciran. Ali evo sada se vraćam na ono što je rekao gospodin Bach. Kada su Boeing i FAA izdali ovu uputu, mi smo mislili da će to biti lako primijeniti za e, posadu. I zapravo provjerili smo činjenicu da je svaka posada dobila ovu informaciju. E, e, I ovdje sada se osvrćem na nešto što je rekla gospođa Meissner Svako ljudsko biće se u stvarnosti ponaša na nepredvidiv način u situaciji u kojoj se uključe različiti alarmi. I e, situacija koju imate u stvar, ponašanje koje imate u stvarnoj situaciji nije isto kao ono kakvo biste imali kada se radi o simulaciji leta. U slučaju Lion Era, kao što smo vidjeli, nisu imali tu ispravnu reakciju da isključe automatski sustav. Ne znamo još što se desilo glede ovog etiopijskog leta, ali možda je situacija bila ista i možda u tom trenutku se jednostavno nisu sjetili, odnosno nisu mislili o ovoj uputi koju je izdao Boeing i FAA. Što nije dobro jer ako jer tu u uputci piše ako dođe do takvih e, signala aviona treba se isključiti automatski sustav leta. Kažete da nisu znali? Da, da, u pravu ste. Da su oni znali što se e, događa, pa sigurno ne bi uradili ono što su radili, ne bi došlo do nesreće. Ali moram se vratiti na ono što su mnogi od vas rekli. Mi smo e, razmotrili našu bazu podataka incidenata koja se temelji na izvješćima pilota, proizvođača i zrakoplovnih e, e, agencija. I mi u našoj bazi podataka nismo primijetili, iako to nije baze podataka na svjetskoj razini, ali nismo u našoj bazi podataka nismo pronašli nikakav sličan primjer incidenta. Kao što znate, imamo koliko? 376 Boeinga Max koji su isporučeni eh, na svjetskoj razini. U Europi imamo negdje 50 otprilike, ali Evo, u našoj bazi podataka mi nemamo prijavljen nikakav sličan incident. I naravno da smo mi e, razmotrili tu bazu podataka nakon nesreće e, Lajonera. Htjeli smo dakle vidjeti koji su mogući uzroci nesreće, htjeli smo vidjeti koliko sličnih nesreća je bilo, vidjeli smo da ih nije bilo niti jedna i e, Boeing i FAA su objavili ovu uputu i dali predlog da se pilote ponovno obuči glede ovih simptoma, da ako do njih dođe treba isključiti sustav. I naravno mi u takvoj situaciji, u tom trenutku smo mislili da je to e, dobra, prihvatljiva sigurnosna mjera. Naravno sad, danas ne, sad bismo učinili nešto drugo. Sve to dok se ne ažuriraju softveri na kojima Boeing radi. A zapravo to ažuriranje se tiče razmatranja logike sustava MCAS kako bi bili sigurni da taj sustav ne dovodi do lošeg ponašanja zrakoplova zbog e, loših e, informacija koje daju i senzori. I također što učiniti u situaciji kada različiti senzori daju različite informacije. To je također nešto što e, je spomenuo gospodin Kramer koji je govorio o Airbusu. Tu imamo tri senzora. Dakle, ako imate jedan koji ne funkcionira, imate i dalje e, dva koja su preostala, čak e, i ako imate različite informacije, postoji jedan mehanizam kojim možete, putem kojeg možete saznati koja informacija je ispravna. Ali ono što vam želim zajemčiti, jer u brojnim izlaganjima je to spomenuto, je činjenica da ćemo mi budno pratiti ažuriranje tih softvera i podrobno ćemo razmotriti cijelu arhitekturu MKS-a i e, vidjeti na koji način e, je to usklađeno sa radom Boeinga. I mogu vam zajamčiti da mi nećemo dopustiti niti jednom zrakoplovu da leti ponovno ako nismo dobili prihvatljiv odgovor na sva naša pitanja, bez obzira na odluku koju donese FAA. Dakle, to vam je osobno jamstvo koje vam ja ovdje dajem. Što se tiče samog postupka e, prizemljenja, Istina je da su neke države članice Europske unije odlučile e, zabraniti korištenje zračnog prostora za ove avione prije nas. Ali tu se radilo samo nekoliko sati. Zašto je nama trebalo nešto više vremena? Pa najprije zbog toga što smo mi morali najprije uraditi dosta tehničkih analiza kako bismo donijeli ovu odluku. Imali smo velik broj e, rasprava, internih rasprava sa različitim stručnjacima kako bismo vidjeli koji bi mogli biti mogući uzroci ove nesreće. Moram vas podsjetiti da mi ne sudjelujemo u istrazi. Dakle, imali smo vrlo malo informacija na raspolaganju, ali su svi naši stručnjaci koji se bave pitanjem Boeinga i Aircrafta e, se sastali i razmišljali o mogućim uzrocima ovih nesreća e, uz vrlo malo informacije koje smo dobivali. Mi smo u utorak ujutro dobili informaciju SBI, EDSB, dakle informacija putem satelita i na temelju ove informacije smo e, mogli e, bolje izračunati samu putanju zrakoplova, dakle utorak ujutro. Tu informaciju smo e, dobili dakle putem ovog satelita. Mislim da druge zemlje nema, ne postoji puno zemalja koji raspolažu ovom informacijom. Mi smo htjeli najprije razgovarati s našim kolegama iz FAA e, o odluci koju želimo donijeti i znate da tu postoji vremenska razlika od 6-7 sati i to objašnjava to neko kašnjenje u donošenju naše odluke u odnosu e, na kolege iz SAD. Također je postavljeno pitanje o različitim vrstama senzora. Ja ne znam da postoje neki jeftiniji ili skuplji senzori po mom saznanju postoji samo jedna vrsta senzora koja se koristi. Nisam čuo za to da postoje jeftiniji, skuplji senzori. Cijena senzora s obzirom na cijenu e, zrakoplova je vrlo mala svakako. Da, ali postoje i izvješća e, za etiopijski avion i e, avion Lion Air kojem se govori o posebnoj funkciji senzora AOA eh, i rečeno je da je to basic model i da je bilo moguće kupiti neki drugi model. Ne znam da li je to pitanje Boeinga 737-8 MAX ili 737-9 MAX, ali znam da se govorilo o nekoj razlici među tim zrakoplovima. Postoji nešto što nije povezano sa senzorima, a to je sam display u kokpitu, dakle e, i e, raspolaganju sa informacijama tih senzora. I u okviru ovog ažuriranja e, samih senzora sada će to biti na svim modelima tako. Također su postavljena pitanja o Mislim, gospođa De Monte postavila pitanje o obuci i o tome je li to posebna obuka za 737 MAX ili za druge. MKAS se nalazi samo na zrakoplovima eh, MAX. Dakle, to se ne primjenjuje na druge verzije Boeinga 737 naročito ne za e, prethodne generacije 737. Jedna od osnovnih karakteristika e, Boeinga 737 je e, takozvana bolja kompet kompatibilnost za obuku, što znači da ako imate dozvolu e, upravljati Boeingom 737, možete uz vrlo e, malu količinu dodatne obuke upravljati e, Boeingom 737 nove generacije ili 737 Max i drugima. Dakle, to je nešto što je specifično za dozvole za let E, Boeinga. Mi ćemo, naravno, ovo pitanje detaljno razmotriti, uzeti obzir e, i ovo što ste vi rekli i pokušat ćemo zajamčiti da modernizacija, odnosno upgrade softvera koju će uraditi Boeing bude ne samo sigurna što se tiče arhitekture i validacije, već isto tako da bude popraćena adekvatnim, adekvatnom obukom i adekvatnim e, razvojnim aspektima koji će biti nužni kako bismo bili sigurni da svi piloti ne samo dobiju ovu informaciju, već isto tako budu obučeni da automatski urade ono što se treba uraditi u datom trenutku ako dođe do e, neke problematične situacije. zapravo. Proizvođač je znao da njegov sustav MKAS može biti neispravan, zar ne? Zatim vidio je da e, se avion srušio i da je umrlo 189 osoba. A on je na to reagirao tako što je rekao pa, pa samo vi isključite taj sustav i e, upravljajte avionom ručno. Pa to je nevi, neviđeno, mislim. Znate da ako do tak, nekog problema dođe e, u automobilima, ti automobili se odmah vraćaju u tvornicu, a u ovom slučaju proizvođač kaže da je neispravan e, jedan dio aviona i kaže pa dobro, nema veze, nastavite letite ipak ručno. Isto kao da je rekao dobro, jedan motor će se možda u određenom trenutku izgasiti, ali nema veze, imate drugi. Mislim, meni je to nevjerojatno. Jer evo, ovaj dokument dokazuje da oni priznaju da su krivi za ono što se dogodilo. Ja, pogotovo ako se neki sustav promijeni, a piloti nisu upućeni u to i nisu podučeni kako da se ponašaju, pa onda je valjda jasno tko je tu odgovoran i zar onda ne postoji onda jedna stroga kazna za tako nešto jer ste nešto promijenili, a oni koji to trebaju primijeniti, piloti konkretno, nisu obavješteni što da naprave ako se to, to, to i to dogodi. Pa to je nemoguće. Ah, da, vidim da ovdje sada dolazi do uzbune. Vim. Hvala vam na svim ovim odgovorima i obrazloženjima. Ali kakva je funkcija kopilota? Kad ste odgovorili Đorđu Bahu, rekli ste da ljudi mogu postupati drugačije u učionici, u odnosu na kokpit. Ali kopilot ne čita novine, nego on ili ona pomaže pilotu. Ismail. Ja, fin Dank. Ismail. Evo, moram pitat, jer nisam dobio odgovor, moram ponavljati. Lions Air pad zrakoplova u studenom 2018. Sad smo ožujak 2019. U vašem odgovoru, barem sam tako razumio, vi ste rekli da je e, način postupanja Boeinga, sad sam to i ga imenovao, bio sljedeći, da jednostavno taj novo ažuriranje softvera nisu smatrali ničim posebnim, nego su jednostavno smatrali to sve skupa mjere koje su poduzeli nakon tog prvog pada su po njima bile dovoljne. A ako je to točno, što je onda vas ponukalo da sa takvim updateom softvera što je vas ponukalo da vjerujete da je tako jedno ažuriranje softvera koje je Boeing rekao da je obavio, da će to razriješiti cijelu situaciju i da se više tako nešto neće dogoditi. To je ono što mene iritira jer mi znamo jako dobro kako to izgleda kad proizvođač počne ažurirati svoj softver. Mi nama je to bar poznato iz njemačke automobilske industrije i znamo da nisu baš oni ni upućeni ni voljni riješiti sve probleme. No, eine Frage. Eine, eine kurz... I još jedno malo pitanjce. Softver je bio potreban jer e, Boeing kak tek želi konkurirati Airbusu i hoće biti barem isto tako dobar, a svakako jeftiniji. I onda kako ste nam rekli, kompletan razvoj i izgradnja novog e, aviona bi bio preskup, predugo bi trajao, pa su koristili stari model u koji su neke nove elemente ugradili. I onda je naravno moglo doći do toga da tako je došlo do toga da su oni ugradili taj novi softver koji onda na kraju nije funkcionirao, a piloti nisu uopće bili upućeni. Znači razlog za taj softver je bio isključivo konkurentne da budu konkurentni sa novim zrakoplovom kojeg su jeftino razvili i da mogu prodati više od Airbusa. Pa to apsolutno već e, ne može biti plauzibilno. Pa vi ste morali kao organizacije koje se brinu za sigurnost unaprijed reći to je zabranjeno, to se ne smije ugrađivati. Hvala vam gospodine Kramer. Gospođa Demonte, dolazimo do kraja sastanka. Mislim da će Patrik ipak morati zaključiti također ovu raspravu jer vidimo da imate jako puno pitanja. Gospođe Demonte, prvo kratko postavite pitanje, a nakon toga će Patrik zaključiti. Hvala vam. A kada bi kolege kraće govorili, onda bismo svi mogli postaviti pitanja. A inače nismo ovako žustri, ali ovdje doista postoji potreba za uzbunom. Mene intervjuira nacionalni radio i očekuju od mene odgovore. Ja želim da nam vi date točne odgovore. Što se tiče kompatibilnosti ovih eh, dozvola, ovo nije nebitno. to znači da se ovo može odnositi i na druge modele obitelji 737 ili ne? Ili se tiče samo ovog e, maksa 8? Drugo pitanje, jesmo li sigurni tko to provjerava? Da je vrijeme na raspolaganju za ručno upravljanje dovoljno. I potom vi imate li jedan precizni protokol koji naznačuje kako postupati kada se desi ovako nešto? Dakle, vremenski rokovi i dalje. Um, I, I would have liked that you continue your questions and that I can... Vi ste nastavili sa pitanjima, ali ja uskoro moram otići. Istaknuli ste važne stvari. Ali da odgovorim gospodinu Krameru. Mislim da je konkurencija općenito dobra. Činjenica je da je Airbus s novim modelima dobio zrakoplove sa učinkovitim motorima i sa prednostima u odnosu na Boeing, a nije nenormalno da Boeing pokušava napraviti isto, dakle na obitelj 737 staviti novi motor. Mislim da je to logično u svjetlu konkurencije. Ali kada govorimo o softveru, dakle MCAS, on se aktivira u posebnim slučajevima, dakle naglo skretanje ili zastoj. Dakle, dakle, ponašanje ovog modela 737 MAX 8 sa ovim teškim motorima nije jednako u odnosu na druge zrakoplove iz iste obitelji 737. govorimo o vezama između različitih generacija modela 737, dakle Boeing je dizajnirao ovaj software kako da bi dobili jednako ponašanje zrakoplova u dakle slučaju Maxa 8, dakle centar te, težište je drugačije na tom zrakoplovu. I evo, tu s tim postoji problem. Mogu to priznati, postoji problem. to nas ne može zadovoljiti. Mogu vam samo još jednom obećati da ćemo istražiti sve ono što Boeing bude predložio u budućnosti. I da se vratim na ono što ste istaknuli. Osigurat ćemo se ne samo da se dobro odradi tehnički dio, dakle analizirat će se svi razlozi za one dostatke i probleme. Osigurat ćemo se i da se s tim povezana, da obuka bude obavezna za sve pilote. I da odgovorim na neka vaša pitanja. Kad imate ekipu od dva pilota, to je jako dobro, imate dva para očiju, ali nekad je to loše, jer ljudi različito reagiraju i mogu davati različite naredbe zrakoplovu. Kada razgovaramo sa pilotima, samo jedan od njih eh, je zapovjednik, drugi njemu ili njoj pomaže, ali ne izdaje naredbe. slučaju Lionera, dakle let prije ovog nesretnog leta, tada su se ova dva pilota dogovorili, uspjeli su pronaći rješenje, a u ovom slučaju, koliko dođe do potvrde da je to pravi uzrok nesreće, oni nisu uspjeli pronaći rješenje. Zato toliko toga ovisi o obuci, ne samo za individualne pilote, već za oba pilota u kabini. I zato je važno ovo testirati u simulatoru. Dakle, uvjeti moraju nalikovati onima u stvarnosti i onda ćemo vidjeti kako oni dijele dobivene podatke. I e, konačno, gospodine predsjedatelju, piloti nisu vozači automobila. Oni dobivaju izuzetno skupu obuku. Oni su stručnjaci u upravljanju zrakoplovom. To obuhvaća i ovaj način rada, dakle koji obuhvaća brojne probleme. Inače bi se te stvari da je moguće automatski rješavala, ali sada tu piloti pa imaju važnu ulogu, dakle oni su jedan važan element u dizajnu zrakoplova. I to je razlog eh, zbog kojeg u nekim eh, okolnostima piloti dobivaju upute o tome kako postupati u određenim situacijama. Ne kažem da je ovo izlika za Boeing, ali to pokazuje, opravdava razliku između dakle, sektora zrakoplovstva i onoga što se događa primjerice kada vozite automobil. Prevoditelji koje svakako zanima ova tema, siguran sam u to, nažalost moraju otići. A ne, imao sam pogrešnu informaciju, možemo nastaviti. A pa dobro, znači imamo još vremena pred nama. U redu. Onda nastavljamo. Moram samo reći da da, znam da su piloti eh, stručnjaci, ali u automobilu imate od jedne do četiri osobe, a ne na stotine osoba. Vezano uz eh, softver, ispričavam se, nisam vam još odgovorio. U potpunosti se slažem s vama. Ali novom vrstom softvera nećemo riješiti sva pitanja. Ono što želimo riješiti jesu ovi načini rada kada se bilježe problemi. Imate softver koji nešto poduzima i u određenim slučajevima ne radi ono što bi trebao. I tada vi i to ispravite. čini se kao neko brzo e, rješenje koje sada evo daje Boeing vezano uz ovaj slučaj. Dakle, imali su problem sa softverom, sada su izdali ispravku. I e da, slažem se s vama, samo po sebi to nije dovoljno. Ali ono što ćemo mi napraviti jest ići doista u dubinu, dakle ući u dizajn ne samo softvera, već interakciju između softvera i različitih fizičkih sustava u kokpitu i također ovaj ovo sučelje između čovjeka i stroja. Nećemo se baviti samo izmjenama softvera, one su na površini. Gledat ćemo sve ono što se nalazi u pozadini, uključujući dakle čitavu strukturu sustava. A u međuvremenu se nadam da ove prizemljeni zlakoprov zrakoplovi neće moći raditi, kaže zastupnik. Da, to je naša stajališta. E, ja nisam dobila odgovor na pitanje o međunarodnim propisima. Ukoliko SAD krši međunarodne propise, što se onda događa? So, uh, under international law, um, Dakle, po međunarodnim propisima, svi zrakoplovi koje lete u Europi trebaju dobiti naše odobrenje. Dakle, koji su registrirani u Europi. Kao što sam već spomenuo, u slučaju FAA imamo bilateralne sigurnosne sporazume i jako se oslanjamo na te sporazume. Oni na njih, oni na nas, mi na njih. Mi s njima radimo već dugi niz godina. Ali dogodilo se u prošlosti da oni imaju jedan stav, a mi drugi. Mi nastojimo da do toga ne dolazi često jer to nema smisla, ali moguće je. Dakle, sa gledište međunarodnog prava. I zato kad vam kažem da ćemo se mi baviti ovim dizajnom, dakle arhitekturom sustava, mi ćemo to napraviti. Nadam se da ćemo to odraditi u suradnji sa kolegama iz američke FAA, ali doista ćemo obaviti svoj posao koliko budemo smatrali da je potrebno da se osiguramo da imamo na raspolaganju sigurni zrakoplov. Madame Oprostite, evo treći put eh, vam postavljam pitanje. Još uvijek mi nije jasno bi li ovaj problem e, mogao biti problem kod e, drugih zrakoplova obitelji 737 jer ih ima e, još ili je ovo ograničeno samo na model MAX 8? Jesmo li u to sigurni? So, to clear, uh, dakle, pojasnim, ovaj problem, kako smo vidjeli u slučaju Lionera, ne znamo što se dogodilo u slučaju etiopskog zrakoplova, ali ukoliko je isti uzrok, to je onda moguće samo na modelu MAX. Samo za model 737 MAX. Starije generacije zrakoplova nemaju sustav NCAS. I ovo se ne može dogoditi. To jasan odgovor. Posljednje pitanje, Kramer. Evo, možda je bolje da se čeka 3-4 godine i onda da se napravi tek avion koji bi bio usporediv sa Airbusom. Da je to bila odluka i da su oni u Boeingu to tako napravili, možda bi malo zaostali u konkurentnosti svjetskoj, ali bi se, ja mislim, izbjegli obje ove teške nesreće. Jel se slažete s tim? Uh, um, da je Boeing odlučio izgraditi, napraviti sasvim novi zrakoplov, možda bi se susreli sa sasvim novim problemima druge vrste. Možda bi, i nikad ne znate, možda bi i to palo. 737 je, da kako da kažem, najprodavaniji tip aviona na svijetu. Ima povijest više od 50 godina. Dakle, taj inovirani 737 maksi samo na toj liniji a promjena motora nije trebala biti tako velika tehničko pitanje i problem. A onda su oni odlučili da to naprave, sami su odlučili uz Boeingu, a da ne razvijaju novi tip zrakoplova. Ja ne mogu sad komentirati njihove odluke. Evo možda za kraj želite samo još nešto zaključno reći. Da, moj zaključak bi bio da ponovno istaknemo i ponovimo činjenicu da ćemo mi donijeti e, prave odluke kojima je prioritet naravno i glavni cilj da zaštite europske građane. I to ćemo učiniti potpuno neovisno o bilo kojoj vrsti političkog ili ekonomskog pritiska koji se na nas vrši. Takve odluke ćemo donijeti. Hvala vam na pozornosti. Hvala. Evo želimo se zahvaliti gospodinu Kiju i e, njegovim suradnicima na ovim iskrenim odgovorima. Iskreno se nadamo da ćemo uskoro saznati sve ono što se doista dogodilo i što je prouzrokovalo ove dvije nesreće. Hvala vam još jednom. A da, evo samo još za kraj želim kolegama reći da se sljedeći put vidimo 8. travnja 2019. godine kada će se održati sljedeći sastanak odbora TRAN. Hvala i ugodna večer.